Ladies and gentlemen, please be seated. Dame i gospodo, molim vas Započinjemo sa zadnjim dijelom ovog tjednog sastanka pod odbora za sigurnost i obranu. Naša prva tema su ruske strateške komunikacije i informacijsko, informacijske i sigurnosne posljedice tih aktivnosti u zemljama istočnog partnerstva Europske unije. Veliko mi je zadovoljstvo pozdraviti naše uvažene govornike na panelu. Kao prvo s lijeve strane imamo Žila Portmana. On je voditelj jedne posebne radne skupine unutar Europske službe za vanjsko djelovanje pod nazivom East Stratcom. Imali smo prilike već mnogo puta susreti se s gospodinom Portmanom prije svega u okviru skupine prijatelja Ukrajine koju, koju vodi gospodin Ostavičius, Tamo smo imali prilike saslušati vrlo zanimljive prezentacije. Hvala vam što ste došli. Zatim, gospođa Vineta Mekone iz NATO-ovog centra izvrsnosti sa sjedištem u Rigi posvećenom strateškom komuniciranju i analizi strateškog komuniciranja i zatim gospodin Robert Pšel, On je voditelj NATO-ovog informacijskog ureda u Moskvi. Takav ured postoji. Imala sam prilike pročitati intervju s gospodinom Pšelom i novinari su opisali njegov rad kao, njegov posao kao najgori posao na svijetu. Dakle, informiranje Moskve o NATO savezu, ali dobro, to je bila samo šala. Dame i gospodo, današnji red je vrlo zanimljiv i stoga bih bez daljne odgode prvo predala riječ gospodinu Portmanu da nam opiše ist stratkom i sigurno implikacije ruske strateške komunikacije informacijskog ratovanja kada se radi o Europskoj uniji, a prije svega i naših istočnih partnera. Gospodine Portman, izvolite, predam vam riječ. Hvala vam lijepa, gospođo predsjednice. Dobro jutro svima. Hvala vam što ste me pozvali na današnji sastanak. Ja bih htio u svojoj prezentaciji govoriti o dvijema temama. Kao prvo, koja je priroda ovog izazova i kao drugo htio bih opisati što moj tim u Europskoj službi za vanjsko djelovanje radi po tom pitanju. Dakle, prvo što bih rekao je da to nije hipotetska rasprava, to nije rasprava o nečemu što bi se moglo dogoditi, to je rasprava o nečemu što se događa. I ne morate u tom smislu meni vjerovati. Mnogo je osoba u Moskvi koji su to jasno i rekli primjerice Vidjeli smo komentare u Rusiji u protekle nekoliko godina o potrebi za komunikacijskom konfrontacijom kako bi se suočili sa potencijalnim neprijateljima potreba da se destabilizira, da se smanji javno negodovanje i da se zavaraju e, čelnici na zapadu. Komentar da je Rusija u stalnom ratu i da koristi nekonvencionalne ratne mjere i ruski ministar obrane prošle godine je govorio da riječ, kamera, fotografije, internet informacije da je sve, da, su, da je sve to jedna druga vrsta oružja <coughs> oružanih snaga. Dakle, imamo to priznanje zapravo. I zbog toga je Europsko vijeće u ožujku prošle godine održalo raspravu na ovu temu i povjerili su visokoj povjerenici zadaću da uspostavi skupinu unutar Europske službe za vanjsko djelovanje i da izradi akcijski plan taj akcijski plan je predstavljen prošlog lipnja Europskom vijeću i na temelju toga je ustanovljen moj tim i mi smo operativni od rujna prošle godine. Dakle, radimo sada samo godinu dana i četiri mjeseci. Ima nas devet. Dolazimo iz država članica iz institucija. Većina tima ima iskustva u u e, profesionalnom informiranju i imamo isto tako i znanje ruskog jezika. Imamo tri cilja. Kao prvo, želimo postati bolji u tome da opišemo što Europska unija radi na području istočnog partnerstva. Želimo izravno i pozitivno komunicirati sa tamošnjim stanovništvom. Kao drugo, želimo se zalagati za više pluralističke medije, posebice na ruskom jeziku. I kao treće, želimo se suočiti sa dezinformacijama i dezinformiranjem. Postoji još jedna važna stvar koju radimo, a to je da podižemo svijest o tom problemu. I stoga bih kao prvo htio razgovarati o tome. Mislim da se svijest sastoji tu prije svega tri stvari. Kao prvo, da smo svjesni tehnika koje se koriste u informacijskom ratovanju, a to je da se zbuni, da se uspori proces donošenja odluka, da se podriva sam, sam pojam ciljeva. Primjerice ko vidimo tehniku ponavljanja, stalnog ponavljanja e, toga tko je bio primjerice odgovoran za bombardiranje e, zakoplova nad Ukrajinom. E, vidimo tu tehniku kružnih informacija gdje dvije, tri medije se podržavaju u istinitost informacija, iako ne postoje temelji za to. Vidimo lažni, lažni citate, e, ili da se krivo citiraju osobe, ili da se u potpunosti izmišljavaju citati, ili da se izmisli sama osoba koja je, citirala, koja je citirana. I vidimo i tehniku teorija zavjera. Sve to potpire sumnju i smanjuje istinu. Zatim još jedna svijest koju želimo primicati je svijest o raznim narativama. Ja razlikujem narativu i propagandu, laži, dezinformiranje, kako to želite nazvati. Narativa možda nije u potpunosti kriva, ona je više objektivna nego subjektivna po samoj svojoj prirodi i stoga je subjektivna, a ne toliko objektivna i zbog toga je malo teško, teško mm, ukloniti. A govori se primjerice da je Europska unija mm, loš projekt, da je pred krahom, vidimo zatim jednu narativu po pitanju Ukrajini, sada po Siriji i moramo to priznati i moramo se s time suočiti. Jedan primjer za to, narativa koju je Rusija zauzela na, o tome da ima moralni monopol o nasljedstvu drugog svjetskog rata. To je vrlo snažna ali vrlo važna narativa. I zatim treća tema za svijest je svijest o dezinformiranju i o lažima i o propagandi. Vidjeli smo mnogo krivih informacija o Ukrajini, ona poznata priča o jednom djetetu koje je zapeto na križ, <coughs> Zatim e, priča da ne postoje ruske jedinice na Ukrajini. 300 e, novinara je primilo odličje to što je informiralo o toj priči. Ali ono što vidimo u protek nekoliko mjeseci, e, ne radi se samo o dezinformiranju za zemlje istočnog partnerstva. Radi se o dezinformiranju koje dolazi k nama i koje se tiče i država članica Europske unije. Primjer se to se tiče nizozemske. Postojala je priča o jednom bataljunu ukrajinske vojske koja prijeti tržiškim napadima nizozemskoj ako na referendu o sporazumu o stabilizaciji pridruživanju glasaju kako oni to žele. To je krivo i lažno. Zatim smo imali narativu o ubojstvu u e, Ukrajini gdje se govorilo o tome da o tome ko je to počinio i zatim isto tako su postojali izvještaj o napadima za novu godinu u Kelnu. Vidjeli smo tu priču trinaestogodišnje godišnje djevojke koju su navodno oteli i e, silovali migranti i da policijske vlasti u Njemačkoj nisu ništa protiv toga učinile i opet to je se pokazalo krivom. Koliko je to uspješno? Evo da vam pokažem to u nekim anketama. U jednoj nedavnoj anketi je polovica Francuza rekla da okrivaju Ukrajinu za rat na Kijevu, trećina Njemaca je to učinila u Grčkoj. Vidimo da sve više ljudi um, gaji simpatija prema Rusiji nego prema Europskoj uniji. Dakle, to informacijsko ratovanje, to hibridno ratovanje se trenutno odvija i ne možemo e, to zanemariti. Sada prijeđemo na naš razgovor i kao što sam rekao, imamo tri glavnih ciljeva u našem akcijskom planu o kojem se složilo Europsko vijeće. U suprotnom da se ću o njima govoriti. Dakle, kada govorimo o toj informaciji, dopustim mi da prvo govorim zapravo o, o našem radu na dezinformiranju. Naš glavni posao je tu da identificiramo i podijelimo informacije o krivim e, pričama, e, o europskim politikama, to činimo putem Twittera, na EU vs disinfo. E, Imat ćemo i na internetu još jednu mogućnost i trenutno širimo mrežu i na području istočnog susjedstva gdje komuniciramo svakodnevno i gdje nas osobe upute na priče koje nisu točne i zatim mi pokušavamo analizirati odakle dolazi ta priča, kako se ona širi i pokušavamo o tome informirati. Imamo već mrežu sa tisuću osoba koje čitaju te informacije diljem Europe, ali postoje ograničenja vezano s to koliko mi možemo širiti tu informaciju. I mi prije svega primjećujemo da postoji e, malo osoba koje čitaju naše informacije u samim državama članicama. Mislim da je to nešto po čemu nam Europski parlament može pomoći da se priduži našoj mreži da nam pomogne još i kontaktirati više ljudi. Zatim kao drugo mi pokušavamo podržavati pluralističke medije u regiji. Ne možemo se nositi sa razinom financiranja koje nudi Kreml svojim medijima. Mi nemamo točne brojke, ali primjerice jedan članak u EU Observeru je procijenio da je godišnja financijska podrška za, e, kre, za medije koje kremljen podupire više od 600 milijuna eura godišnje. E, Russia Today je e, prisutna u 30 raznih država. Mi mislimo da ima milijune eura tu koji se daju za bespovratna sredstva za, za medije. Mi ne želimo da se novac troši, da mi trošimo novac na sličan način, ali neki u baltičkim zemljama i na području istočnog partnerstva pokušavaju e, i um, preći na ruski jezik u svojim javnim medijima. Ono što mi radimo umjesto toga je da surađujemo sa kolegama u Europskoj komisiji, u državama članicama, surađujemo sa Europskom zakladom za demokraciju kako bismo stvorili bolje izvore informacija novine, eh, razne, razne portali, bolje razmjena novinara, kako bismo novinarima pružili adekvatnu obuku, ali ne samo to, već i alternativni izvor informacija kako bi mogli proizvesti eh, uravnoteženije i objektivnije novosti. Zatim još jedan cilj našeg komuniciranja. Moram naglasiti da većina mog tima zapravo radi na pozitivnom komuniciranju o tome što Europska unija pokušava učiniti, ali imamo dakle tu drugu stranu medalje, dezinformiranje. Dakle, mi odbijamo dezinformiranje, ali moramo isto i izravno komunicirati o tome što zapravo radimo. Tako smo nedavno proizveli filmove o koristi e, sveobuhvatnog i produbljenog trgovinskog sporazuma s Ukrajinom. Zatim govorili smo i o Gruziji i Ukrajini i o napretku tih zemalja, i ove godine sa našim delegacijama u zemljama pokušavamo provesti pozitivne informacijske kampanje e, za sve zemlje u istočnom partnerstvu. Završna točka, mislim da Europska unija nije dovoljno komunicirala na ruskom jeziku ruskim govornicima u prošlosti, mi to sada ispravljamo, jer kao što sam rekao, gotovo svi članovi u mom timu tečno govore ruski, živjeli su u Rusiji i u drugim e, državama u toj regiji. Pokušavamo se pobinuti da sustavno dakle se sve prevodi na ruski jezik i da se komunicira i ruskim govornicima. Pokrenuli smo internetsku stranicu na ruskom jeziku 8. E, veljače pod nazivom ies.europa. E, zatim isto tako mislim da time razbijamo mit da ako ste ruski govornik u EU da se prema vama ponašaju kao građani drugog reda. Mi želimo pokazati da je ruski jezik vrijedan jezik, da su ruski govornici isto tako vrijedni građani u EU šire mi želimo izravno s njima komunicirati. Od uspostave internetske stranice smo vidjeli stotinu izvještaja na, u medijima na ruskom jeziku o tome. Većina njih je pozitivno gledala Imali smo 1001 posjeta do internetskoj stranici u prvom tjednu postojanja internetske stranice i to je zapravo 50% posjetitelja svim stranicama Agencija Europske služe vanjskog djelovanja koji postoje diljem svijeta i to pokazuje tu želju zapravo osoba da želi da Europska unija govori na ruskom jeziku sa ruskim govornicima u široj regiji. Mislim da je to važan dio onoga što radimo. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa gospodin Portman. NATO je već jako napadao kada se radi o detekciji i procjeni ratovanja pomoću statičkog komuniciranja, a u e, duhu prijateljske suradnje gospodin Pšel je tu s nama kao jedan od panelista i stoga izvolite. Hvala vam lijepa, gospođo predsjednice. Hvala vam na ovom pozivu. Vrlo mi je drago što sam ovdje i mislim da da je ponašanje i aktivnosti Rusije sada još dalo i dodatni zamah dobroj suradnji između dvije sestinske organizacije u Briselu. Jedno pojašnjenje. Ja sam vodio NATO informacijski ured u Moskvi i to četiri i pol godine, sad sam nedavno se vratio i sada vodim na daljinu taj ured, ali proveo sam dakle određeno vrijeme i tamo. Ja ću se nastaviti, to neće biti iznenađenje na ovo što je rekao prethodni govornik, mi se slažemo i stoga želim samo reći nekoliko e, riječi o samoj prirodi tog izazova, o nekim načelima cijele te situacije. Zatim želim malo nešto više reći o tome što mi radimo. I mislim da nećete naći toliko mnogo razlika. Postoje naravno neke razlike zbog razlike u samom radu naših organizacija. Koristit ću pojam ruska propaganda umjesto ruske informacijske aktivnosti jer se zapravo to svodi na to. To je dosta sveobuhvatno i dosta izdržljiva aktivnost jer to uključuje sva tijela eh, u državi, uključeni su te mediji koji su kontrolirani od države i zapravo i eh, ruski pametni zastupnici su isto tako vrlo aktivni na tom polju, a i čitav niz udruga civilnog društva, zato što općenito postoji u Rusiji jedan veliki problem, a to je manjak eh, neovisnih institucija civilnog društva. Ima ih jako malo. Činjenica je da je rusko stanovništvo samo zapravo prvi cilj tog e, ruskog e, informacijog ratovanja i to je zapravo ono što trebamo imati na umu. Malo je rasprava u javnosti o velikim temama, o međunarodnoj sigurnosti, o ruskim aktivnostima. Kao što znate imali smo vrlo poznat slučaj e, aneksiranja e, Krima i gotovo da nije o tome bilo rasprave. Dakle, neki zastupnici u Dumi su e, to zatražili, ali nakon sat vremena se već rasprava prekinula i su rekli da je to tračenje vremena. Naravno, kad god razgovaramo o tome, moramo smatiti da tu govorimo o politici kao takvoj. E, iz našeg gledišta mi ne govorimo o ruski, ruskim državljanima per se naš problem s propagandom nije usmjeren na rusko duštvo. Oni su zapravo iskreno prve žrtve svega toga. Jedan od važnijih elemenata ili što više i ciljeva tog informacijskog ratovanja jest da se stvori slika neprijatelja. Imamo tradiciju gdje se kaže da je NATO savez najpopularniji neprijatelj na kojeg se cilja već dugi niz godina. E, zadovoljni smo što su, se, što su nam se nedavno priključile mnoge druge organizacije, Europska i druge, ali sve to ovisi iz dana u dan. U nekom tjednu možete čitati da e, nekome se recimo Moskvi, ne sviđa izvješće Ujedinih naroda i onda se odjednom kritiziraju ciljevi Ujedinih naroda. Isto se tiče i e, OECD-a i tako dalje. Dakle, ne postoje nikakva neutralna područja, ne postoje nikakve iznimke kada se radi o tome na koga je usmjerena ta politika. Samo da vam dam jedan ekstremni primjer s NATO savezom. Koliko je NATO savez na umu ruskih propagandista, nedavno je došlo do jednog događaja koji, o kojem se jako javljalo u novinama, dakle da se neki dučani kiosi zatvaraju um, na metostanicama i u metostanicama, to je dolo velikog nezadovoljstva uh, ruskih ljudi um, jer je to napravljeno na jedan iznenadan način i obično kada se radi o lokalnim vijestima bilo je zanimljivo vidjeti da jedan, jedna osoba rekla da uh, treba uništiti takva mjesta, zato što će inuče, inače na ta mjesta doći na to tenkovi. Dakle, to je jedna obsesija koja se onda tako izražava u nekim situacijama. Mi smo tam, na to naviknuti. To je i sama svrha te igre. Kada se radi o našim partnerima na istoku, onda je cilj zapravo da se podriva jedinstvo e, naših organizacija, bilo sad u Europsku uniju ili NATO savezu, a specifično kada se radi o e, Sjevernatonskoj organizaciji, on se pokušava tu stvoriti jaz između europskih saveznika i Sjednih američkih država. To je svakako jedan od glavnih ciljeva toga. Zatim kao drugo, kada se radi o partnerskim državama, tu se pokušava podrivati njihova njihova, njihova um, vjerodostojnost, njihova želja da se razvijaju, bilo na gospodarski način, na drugi, da imaju nezavisnu vanjsku politiku. To sve nije moguće osim ako se one ne usklade sa Rusijom. A općenito je rečeno jasno je da postoji program gdje se pokušava čak i podrivati povjerenje u sustav međunarodne sigurnosti, barem e, kad se radi o onim dijelovima tog sustava koje Rusija ne prihvaća. To je možda i strateški najvažniji cilj. Metode su već opisane, koriste se, koriste se klišeji i mitovi vezani uz NATO savez. NATO savez se zaklada da se neće proširiti, to nije istina. Morali bi promijeniti članak 10 iz Vašingtonskog sporazuma. Da se igra na neistine, primjerice morali smo aneksirati Krim jer bi inače NATO savez preuzeo vojnu bazu u Sevastopolusu. Dakle, to nije nešto što e, govori bilo tko, to govori stručnjaci s najviših razina. Zatim postoji i e, oportunizam, dakle ako je kriza negdje, primjerice migracijska kriza, to je vrlo aktualni primjer, onda se odmah pokreće ta mašinerija i pokušava naći načina da se o tome govori. Da se pokaže da Zapad, Europa, Europska unija i Sjedinamačke države izgledaju loše. Zatim postoji i taj evo primjer koji sam iz drugog svjetskog rata da se manipulira sa povijesnim narativom. Predsjednik vlade Medvedev je nedavno u jednom intervju rekao da je Rusija država koja voli mir i da je najbolji dokaz toga činjenica da kada je Turska uh, ruski vojni Zakopov da nisu uzvratili sa vojnim e, odgovorom. Čak i prema tim ruskim standardima to je vrlo e, inovativno, vrlo kreativno jer zapravo radi se o tome da je ruski vojni zrakoplov srušen jer je više puta narušio suverenitet e, jedne države koja je usput i država NATO saveza. Ali dakle, dakle ta terminologija, je pokušaj da se e, Rusiju prikaže kao e, zemlju koja voli mir čak i kada vrši nešto što se može vidjeti samo u ovako vojnom svjetlu. I naravno vidimo i svaki dan kada se govori o vijeću NATO, između NATO Saveza i Rusije koji dalje postoji, vidimo kako se o tome izvještava. Mi smo otvoreni za dijalog, iako je problem s druge strane, ali način na koji se to prikazuje je taj da uvijek mi ispadamo za to krivi. Kada se radi o našem odgovoru, kao prvo nekoliko načela. Mi se ne bavimo propagandom, mi nećemo se boriti propagandom sa propagandom. To neće upaliti, ali to isto tako nismo mi. Mi isto tako ne želimo um, uzvraćati. Pitanje je tu našeg dostojanstva, isto tako, jer neki argumenti su takvi da ih ne bih uopće ni mogao ovdje izreći to jednostavno ne bi bilo moguće niti zbog samog broja tih mitova i tih mislim interpretacija. Mislim, mi se moramo baviti i drugim poslom. Tako da u tom smislu ne odgovaramo svaki put na svaki ruski mit ili dezinformaciju. Ali naravno mi reagiramo isto, tako što isto tako o tome govorimo. To je na neki način isto samo obrana jer moramo učiniti nešto protiv tih najjasnijih eh, eh, i najjačih eh, navoda. Isto tako, mi ne radimo ono što nažalost naši ruski kolege čine nama. Možete pročitati neke navode Ruskog ministarstva vanjskih poslova vezano uz jednog glasnogovornika gdje on vrijeđa institucije i pojedine osobe imenom. Kako se mi se nosimo? Kao prvo, e, podižemo o tome svijest. To je vrlo važno. Važno je kada doista pravim imenom nazivate takvu manipulaciju. Morate to činiti, morate istaknuti da se tu radi o manipulaciji i da je to neistina. Da se radi o propagandi i da to treba nazivati pravim imenom. Mi naravno pokušavamo to učiniti tako što usklađujemo naš, naše stavove, dakle unutar organizacije s našim saveznicima, ali i sa drugim međunarodnim organizacijama. Također, kao je rekao i prethodni kolega, imamo i posebne internetske stranice, posebne publikacije gdje pokušavamo e, ispraviti e, dezinformacije, koristimo i Twitter i e, druge načine da širimo informacije i to je dosta popularno. Dio toga je na ruskom jeziku i imamo i e, Europski informacijski ured u Moskvi koji na svoj skoman način pokušao isto tu dati svoj doprinos. Isto tako koristimo ne samo riječi, već e, primjerice kada možemo onda pokazujemo i satelitske slike. To se pojavilo primjerice u raspravi oko ruskog vojnog, e, ruske vojne intervencije u Ukrajini. Isto tako pokušavamo biti što transparentniji mogući u idućih pola godine mislimo sve informacije objaviti na stranicama našeg, našeg odjela. E, imamo i alate za novinare. Mi smo otvoreni, mi smo ponosni na to što smo transparentni. Mislim da, smo, da je transparentnost dobra stvar i to je jedan način na koji e, reagiramo na to. Mislimo da je to jako važno i naravno koristimo i razne druge načine kako bismo promicali naš, vlast, naš vlastiti narativ. Glavni tajnik ima preko 200 intervjua godišnje. Imamo velik broj drugih oblika intervjua i kontakata s novinarima. Kada se radi o partnerima, naš posao nije taj da radimo umjesto njih, nego da im pomognemo. Mi imamo možda ograničena financijska sredstva, ali mi surađujemo s partnerima poput Ukrajine, Gruzije kako bi pojačali njihovu otpornost, kako bi se nosili sa tim e, informacijama. Mi ih pozivamo k nama, organiziramo seminare, reagiramo ako oni to žele u svojstvu savjetnika, ako žele poboljšati neke svoje sustave. No glavna je sva ta da mi smatramo da je na kraju krajeva najbolji način kako možemo pomoći tim državama da se snose s tim eh, s tom količinom informacija tako da im pomognemo u svojim reformama. to je zapravo upravo ono što Rusija ne želi da se dogodi. Rusija ne želi da te države budu uspješne jer to podriva njihovu retoriku. A njihova retorika je da su te države gubitnici, da oni, da oni nisu u dobrom stanju i da neće moći biti drugačije dok se u potpunosti ne sklade sa, sa e, Rusijom. I tu Europska naravno radi mnogo više od nas, ali NATO savjet tako pokušava dati naš, svoj doprinos. Dakle, ta taj pozitivni pristup je važan. I e, tu se ne radi toliko o jednoj razlici, ali u posljednjem dijelu svoje intervencije bih se osvrnula na to gdje su naše, naši nedostaci. Naravno, slažem se ruske informacijske aktivnosti su ograničeno samo uspjeli proizvesti učinak zato što zbunjuju e, proizvode taj dojam da nešto nije niti istina, niti neistina, da je istina negdje na sredini, dakle, e, poznati Russia Today je e, se usmjerio posebno na pet osoba i onda pokušavaju tu širiti zbunjujuće informacije ali kada se radi o NATO savezu i kada se postavi pitanje vezano uz to kako je, su gledište u ruskoj politici, onda samo 26% imaju pozitivno gledište. I to su zapravo baš mediji. Drugačije rečeno, ruska politika je izgubila mnogo na vjerodostojnosti. To je nešto što ne nadahnjuje povjerenje. Dakle, ako te osobe koje troše toliko mnogo novaca, ako hoće procijeniti koliko su uspješne njihove kampanje u našim državama, onda mislim da bi se zavarivali kada bi tvrdili da su uspjeli mm, jako mnogo toga postići, ali ipak to je problem i najzabrinjavajući najnoviji trendovi, i s tim bih završio, jest da je trenutni narativ u Rusiji takav da se Rusija opiše gotovo kao državu koja se nalazi u ratu sa vanjskim svijetom. E, I vojno isto. To je vrlo e, problematično zato što je to država koja je svoj narativ već militarizirala, gdje imamo e, vojne vježbe koje se događaju svakodnevno Evo, danas ujutro je isto tako pokrenuta jedna vojna vježba sa projektilima. Dakle, tak, taka vrsta, taka vrsta narativa već još pojačava taj vrlo opasni trend i vidjet ćemo što će se dogoditi, ali to je svakako nešto što nas zabrinjava. Hvala vam na pažnji. Hvala i vama. Sada riječ ima gospođa Vineta Mekone iz eh, NATO-ovog eh, centra izvrsnosti. Izvolite. Hvala. Dobro jutro svima. Velika mi je čast eh, što sam danas s vama kako bih vam rekla nešto o rezultatima rada našega centra koji je nedavno osnovan. mi smo već mnogo radili na današnjoj temi. Na početku vam želim nešto reći o samom centru. Osnovna zamisao je da da doprinos sposobnostima strateškog komuniciranja NATO saveza. Mi provodimo istraživanja, podržavamo obrazovanje i osposobljavanje o strateškim komunikacijama, razrađujemo koncepte i doktrinu, te isto tako organiziramo obuku. Sam centar e, nije agencija NATO saveza, to je ured koji pruža potporu e, dakle kapacitetima strateškog komuniciranja NATO. Ovaj centar je osnovan, osnovala ga je Latvija, a nakon toga se pridružilo šest zemalja, tako da je to pretvoreno u međunarodnu organizaciju, a 1. rujna je akreditirano kao strateški centar, e, komunikacijski centar izvrsnosti. Sada ću preskočiti sljedeći slajd. Mislim da su to kolege već spomenuli. Mi smo se do sada bavili sljedećim temama, hibridnim ratovanjem, ruskom informacijskom kampanjom protiv Ukrajine, zatim ISAF, strateško komuniciranje, Dajšova informacijska kampanja. Kao što vidite, mi smo radili na različitim temama i bavili smo se različitim akterima u području propagande. Mi smo također e, nastojali um, provoditi istraživanje da vidimo u kojim aspektima se oni međusobno podržavaju i u kojim aspektima su njihove taktike slične, e, jer tako možemo lakše predvidjeti što se može događati u budućnosti. E, krenut ću od prvog istraživanja našeg centra, a to je bilo na temu Ukrajine. To smo odradili krajem 2014. početkom 2015. godine. Mi smo već tada ustanovili sljedeće. Informacijske kampanje i vojne aktivnosti Rusije imaju određene karakteristike koje govore o novom obliku ratovanja E, prema riječima generala Gerasimova koji je načelnik glavnog stožera u Rusiji i to je zapravo formulirano godinu dana prije krize u Ukrajini. Sada ću spomenuti njegovu takozvanu doktrinu na sljedećem slajdu. Analiza sukoba u Ukrajini sugerira da NATO i Europska unija moraju shvatiti nove činjenice e, gdje su važnije zapravo e, informacije, informacijski aspekti od drugih. E, kontrola nad masovnim medijima također je bila važna u informacijskom kampanji koja se vodila protiv Ukrajine. Moguća uloga e, sugrađana, odnosno Rusa i njihovih zajednica je nešto što treba razmotriti u zemljama koje su na granici s Rusijom. Međutim, postoji druga strana medalje ove informacijske kampanje koju vodi Rusija, a to je da ona uspješno e, utječe na, rusko e, dakle stanovništvo e, odnosno Ruse koje žive izvan Rusije. Međutim, to se isto tako i stvorilo distancu u odnosu na javnost u zapadnoj Ukrajini. Taktika odgađanja koju provodi Rusija E, zatim predstavljanje različite verzije događaja i teorije urote zahtjeva mnogo vremena e, i zahtjeva velike napore od strane međunarodnih organizacija pod, poput NATO-a te ukrajinske vlade, e, stručnjaka za medije i običnih građana. Imamo još nekoliko istraživanja na ovu današnju temu. E, htjela bih vam pokazati o čemu se radi. Neću ulaziti u detalje budući da to sve možete pronaći na web stranicama našeg centra. To je sve javno dostupno. Dakle, prvo istraživanje koje možete vidjeti ovdje na slajdu analizira politički diskurs, sadržaj, narative i to na nekoliko audiovizualnih platformi i to od početka krize u Ukrajini. Tu se definiraju manipulirajuće tehnike koje Rusija koristi u svojoj informacijskoj kampanji. U drugom istraživanju riječ je, ispričavam se, on nije pravi slajd. Na sljedećem, još jedan unazad. Evo, dakle, ovo prvo istraživanje koje sam spomenula analizira e, retoriku i politički sadržaj poruka i e, drugo istraživanje je nedavno objavljeno gdje pokazuje kako Rusija kroz masovne medije utječe na euroatlantske vrijednosti i redefinira e, teme kao što su demokracija, ljudska prava i povjerenje u međunarodne organizacije. E, vratit ću se na ovo istraživanje na posljednjem slajdu. Već sam spomenula e, generala Gerasimova. U ovom dijagramu hibridnog ratovanja prema njegovoj doktrini možete, e, dakle vidite ovaj diagram koji govori o strateškom značenju e, informiranja i e, posebno u sigurnosnom okruženju. Prema Gerasimovu 21. stoljeće oblježeno je trendom gdje više ne postoji granica između stanja rata i mira. Ratovi se više ne proglašavaju i Dakle, može se dogoditi da normalna država u roku od nekoliko dana ili mjeseci e, postane dakle, žrtvom strane intervencije ili poprištem sukoba. Prema njegovim riječima to se može postići na način da se koriste političke, ekonomske, informacijske i humanitarne te druge mjere koje nisu vojne prirode i to u koordinaciji sa e, prosvjednim potencijalnom stanovništva. Tu postoje simetrične mogućnosti za smanjivanje e, potencijala, e, borbenog potencijala neprijatelja. Dakle, vojna sila može biti dopunska E, ovo konfrontiranje informacija je uočljivo od početka samog sukoba, zapravo dok sukob još nije e, opipljiv. Na ovom dijagramu možete vidjeti da e, moramo biti svjesni zbivanja u informacijskom prostoru u našim državama, moramo se držati naših poruka, naših strateških poruka i razmišljati o novima sukladno razvoju događaja. Na ovom slajdu vam želim pokazati kako diametralno suprotne poruke, e, kako se mogu koristiti za različite publike. Dakle, razlog tome je da se očekuje različite reakcije od različitih publika. Dakle, ista poruka koja izaziva suprotnu reakciju, dakle, u Ukrajini i u Rusiji. Na sljedećem slajdu se već spominje incident u Slovjansku. Tu su također prikazani intervju ljudi koji žive u Slovjansku, u blizini glavnog trga. E, poznata vam je riječ babuška, dakle to su one žene koje obično znaju sve i bolje su informirane od samih novinara. Dakle, one e, koje žive u Slovjansku nisu bile upućene u, u taj događaj i zapravo želim skrenuti pozornost na to da ovaj dio e, koji su ispričale babuške nije poznat većini ljudi koji žive u Rusiji, u tom javnom prostoru. Dakle, oni smatraju da se to dogodilo. I ono za što se Ukrajinu okrivljuje za njih još uvijek vrijedi. Oni ne znaju ovaj dio priče koji e, koju su ispričale babuške. Dakle, kao što vidite, e, ovdje Rusija koristi različite poruke za različite publike. E, ovdje se želi postići konfuzija, kaos, dezinformacije, dezorganizacija u društvu. Želi se smanjiti javna potpora za NATO i Europsku uniju, potpora za vlastitu vladu, za e, nacionalne vojne snage. Želi se usporiti reforme posebno u partnerskim zemljama i želi se dati potpora određenim oporbenim i e, ekstremnim stranama što se može iskoristiti u datoj prilici. Također se e, podržava e, loše informirano donošenje odluka i pokušava se postići uspjeh podjelom u društvu i to ne samo po nacionalnim linijama. Sama Rusija e, zatvaranjem pristupa drugim informacijskim izvorima želi postići e, da društvo bude loše informirano ili dezinformirano, želi redefinirati demokratske vrijednosti, također želi ušutkati oporbu i dakle već ima kontrolu e, nad medijima. Koje su strateške prednosti za Rusiju u zahvaljujući ovoj strategiji. E, Rusija želi redefinirati euroatlantske vrijednosti, želi ugroziti trenutni sigurnosni poredak u svijetu, posebno u Europi, zatim želi spriječiti Ukrajinu, Moldavu i Gruziju e, da se integriraju u euroatlantski prostor i daje sve od sebe kako bi E, potaknula e, nepovjerenje javnosti vezano uz e, dostupne informacije i na taj način da ograniči mogućnost komuniciranja vlasti sa vlastitim narodom. Što se tiče redefiniranja euroatlantskih vrijednosti, Rusija dovodi u pitanje vjerodostojnost međunarodnih organizacija i rezultate njihova rada. Također sve navodi da e, dovode u pitanje druge vlade i vlastitu vladu. E, šire ideju da je tumačenje međunarodnih ugovora od strane zapadnih zemalja i njihovih saveznika protivno tim sporazumima. Moralna superiornost Rusije podrazumiva da neke zemlje mogu biti superiornije od drugih Rusija također želi naglasiti e, vrhovnu ulogu pravoslavne crkve. Zapad nije ujedinjen u svojem djelovanju, a četvrta vlast, odnosno mediji, e, izgubili su svoju vrijednost budući da su pod utjecajem. Prednost imaju ekonomski interesi, e, slobodno tržište je nešto što ne predstavlja prednost, i e, to također šteti e, lokalnim poljoprivrednicima i ne štiti od nekvalitetnih proizvoda. Kada bi Rusija imala slobodno tržište, ona bi mogla diversificirati e, svoje tržište zahvaljujući proizvodima iz Latinske Amerike, Afrike i Azije. Ovo su rezultati analize četiri konkretna slučaja sporazum Minsk 2, zatim protusankcije Rusije, zatim e, rušenje aviona MH17 i e, rusko komuniciranje vezano uz e, humanitarne konvoje, odnosno konvoje humanitarne pomoći. Zatim, u ovom sljedećem dijelu možemo identificirati tehnike kojima se Rusija koristi i e, naše razumijevanje toga kako Rusija želi redefinirati euroatlantske vrijednosti. Hvala vam na pozornosti. Thank you very much indeed. There is a long list of... Hvala lijepa. Imamo dugačak popis govornika. Gospodin Galer ima riječ. Hvala vam lijepa. Na izlaganjima. Mislim da bi bilo važno da dobijemo taj pregled da vidimo o čemu se radi. I zahvalan sam na tome što sada već e, neko vrijeme počinjemo reagirati na ovo. Mislim da je najvažnije već napravljeno jednom kada stvorimo e, osviještenost e, u našoj demokratskoj javnosti za to da to uopće postoji. Dakle, da budemo svjesni činjenice da se vodi taj propagandni rat. U našim otvorenim javnostima više se polaže na harmoniju, na konsenzus, na kompromis, na ravnotežu, a reakcija neinformiranih e, ljudi je obično tada kažu pa istina je negdje u sredini, a to je već dovoljno za rusku stranu. Ako se sve stavi na istu razinu, dakle što je istina, što je neistina, što je laž, što je poluistina, onda su oni zapravo već ostvarili ono što su htjeli. I mi, nažalost, vidimo e, posljedice, to smo čuli kao i to ste opisali i na području zapadne Europe i mislim da bi tu trebali se tome supostaviti, iako znamo da e, skroz na desno već oni imaju podršku. Dakle, financiraju se stranke ekstremne desnice i to je nešto što je očito, dakle da dolazi do tog multiplikacijskog učinka. Moje pitanje je zbog ograničenih resursa koje imaju obje organizacije. Ne bi li imalo smisla da se to, te aktivnosti doista i jako dobro koordiniraju? Po mom mišljenju ne bi trebali tu raditi paralelno, već bi trebali doista iskoristiti tu mogućnost da okupimo naše aktivnosti kako bismo bili učinkovitiji. I još jedno moje pitanje koje ne možete vi odgovoriti nego na koje moramo mi politički odgovoriti je za nam nije potrebna i ruska televizija u zapadnoj Europi koja bi bila potpunosti oslobođena propagande. Tu postoje već e, neke naznake osoba koje dolaze iz Rusije, koje žive na zapadu, e, koje bi to htjeli. Dakle, ne bismo li to možda trebali financijski poduprti? I možda još samo jedna rečenica, jedan primjer za to e, koliko je akutna situacija, primjerice na ruskoj televiziji, e, čuli smo jednu izjavu, a 11 milijuna e, rusofona na zapadu Izraelu pristiže ta poruka. Na ruskoj televiziji smo mogli čuti vijest, izbjeglice su opasni po vaše zdravlje. To je poput bakteriološke bombe ne samo teroristi među imigrantima nam prijete. Milijuni europljana mogu bez umjeti a da ne dođe niti do jedne eksplozije ili do jednog pucnja. To je ono što širi ruska televizija i to širi i određenu atmosferu prema zapadu Europe. Takva stahota je samo jedan od mnogobrojnih primjera, vi ste isto neke navjeli. Mi se moramo e, protiv toga oboružati, hvala vam što postojite, ali potrebno nam je više kapaciteta. Thank you very much. Uh, hvala lijepo. Ja bih htio čestitati pod odboru sede na organizaciji zanimljivog sastanka jučer i danas. Ove teme koje su vrlo važne izvana djeluju stručno, ali zapravo su vrlo političke prirode. I što više međusobno razgovaramo o njima, to bolje. Htio bih također reći da ću morati napustiti sastanak u jednom trenutku, budući da ne čeka avion i to nije dezinformacija. Mislim da možemo reći da ovdje imamo dvije publike na dvije strane. Imamo čelnike i javnost u Rusiji i na zapadu. I imamo opći kontekst u kojemu djelujemo, a to je da je u očima Rusije zapad najveći neprijatelj. To nije nikakva tajna. I svi znate da se u Rusiji pokušava obnoviti ta ideja o Rusiji i to imam mnoge prednosti, treba spasiti zemlju, možemo zaboraviti na demokraciju i tako dalje. I mislim da je to nešto što oni žele prenijeti e, svojoj javnosti. Ja bih rekao sljedeće, ako uzmemo s jedne strane političare i s druge strane javnost, Mislim da se trebamo koncentrirati na javnost u zapadnim zemljama. Dakle, mi se trebamo koncentrirati na javnost u zapadnim zemljama. Ne možete uvjeriti političare da su u krivu, jer oni žele biti u krivu. Evo, tu je... Uh, proturaketni štit. Dakle, mi im govorimo da to što oni tvrde nije točno. Međutim, oni tvrde da je to prijetnja i ne žele da ih se uvjeri u suprotno. Još nešto što bih ovdje htio spomenuti jest da mi stalno pokušavamo izračunati koliko ćemo dobiti od kolike će biti povratna ulaganja. Njih to nije briga, oni bacaju novac kroz prozor, nije im to uopće važno. Nije im važno hoće li poslati, koliko će vojnika poslati u brojne ratove koji vode, koliko će ljudi poginuti, e, jer oni imaju tu mogućnost i na kraju će možda i postići ono što žele ili tako misle. E, vrlo je teško utjecati na rusku javnost iz nekoliko razloga. Mene brine jedna stvar i to je zapravo strateške prirode i mislim da to treba na neki način riješiti. Riječ je o nove generaciji Rusa koji odrastaju u atmosferi mržnje prema zapadu. Oni će nositi u sebi tu indoktrinaciju čitavog svog života. I to je ono što je problematično. Ti mladi ljudi trebali bi biti informirani, trebali bi znati nešto o suvremenim komunikacijama. Istovremeno oni gutaju te laži koje im se serviraju i to tako lako. Prema tome kada govorimo o zapadu, mislim da se mi trebamo zaštititi upravo na zapadu i tu se trebamo boriti protiv njihove propagande. Vi ste spomenuli da oni pokušavaju ticati na nizozemce i tako dalje. E, dokazano je da je to velika laž. Je li nizozemska javnost informirana o tome? Jer kada bi E, političari znali da javnost nije informirana, to već ima efekta. Dakle, nema veze što mi znamo da je to laž. Laž svejedno ima efekt. U tom smislu se moramo koncentrirati više na javnost na zapadu. Ja ne kažem da trebamo u potpunosti zanemariti rusku javnost, ali ono što nas treba posebno brinuti su budući naraštaji. Mi možemo pokrenuti određene stvari prema Rusiji, to treba odraditi, ali u osnovi mislim da se trebamo koncentrirati na našu javnost. Što se tiče, tiče naših političara, mislim da treba podići razinu svijesti. Ponekad naši političari ne polažu dovoljno pažnje tome. Vi da, budući da ste vi stručnjaci, no u kojoj mjeri možete uvjeriti političari da je to važno, da je to nešto čemu treba pristupiti na odgovarajući način, to je već drugo pitanje. Hvala. Sada gospodin Van Orden. Hvala lijepa. Ne želim eh, um, umanjiti ozbiljnost uh, ove rasprave, ali jedna od mojih uh, konstantnih kritika upućenih Europskoj uniji je taj uh, nametnuti narativ uh, i um, nametanje narativa koje se redovito odvijalo, događalo u uh, prošlosti i uvijek je odgovor na sve naše probleme više Europe i jača Europa. No mislim da je dio problema sa strane Europske unije u tome što cijelo vrijeme pokušavamo promovirati samu Europsku uniju, a ono što bi mi trebali činiti jest govoriti o stvarnoj situaciji u našim društvima, o slobodi u našim društvima. Ovako ponašanje e, od strane ruskih e, vlasti nije novo, to se događalo u vrijeme Sovjetskog saveza i prije Sovjetskog saveza, to je čisto način e, života u Rusiji. I želim se osvrnuti na nešto što je Jan Pasku rekao o naglašavanju ranjivosti naših vlastitih zemalja, posebice zemalja kao što je Rumunjska, Poljska, Bugarska. To su zemlje ako možemo tako reći, e, koje su susjedne zemlje e, ruskog e, režima. Jedan think tank upravo je, odnosno moj think tank upravo je u fazi objavljivanja jednog rada, znanstveno istraživačkog rada koji upravo o tome govori. Isto tako se slažem e, u pogledu onoga što ste govorili o boljoj koordinaciji između agencija. Europska unija konstantno pokušava učiniti nešto što je već negdje drugdje učinjeno e, i to često u okviru samog NATO saveza i mislim da se moramo zaista e, sabrati i propisno odrediti tko je za što odgovoran. I isto tako, a sad ovo pitanje je malo osjetljivije, kako bismo možda e, doprli do e, ruske javnosti, možda bismo trebali naći neke zajedničke, a, zajednička područja, primjerice, svi se borimo protiv e, islamističkog e, terorizma. Moskva i Zapad ovdje sigurno imaju zajedničke interese i to je možda jedna od tema na koju bismo mogli staviti više naglaska. Eh, ali u svakom slučaju radi se o vrlo kompleksnom problemu. Želim zahvaliti govornicima i nažalost moram otići jer eh, predsjedam eh, već deset minuta naime izaslanstvom za odnose s Indijom. Hvala gospodin Kuzo. Perdón, no había entendido si era la señora Bueno, para... Oprostite nisam eh, shvatio da ste mene eh, prozvali. Da, eh, ovo je povratak u prošlost, vraćamo se u, u, hladni rat. I kada govorite o medijskom ratovanju, čini se da svi počnu tražiti o E, tražiti meta i sami mediji postanu meta. Demokratski procesi u Europskoj uniji moraju garantirati e, pluralitet i trebamo osigurati više slobode novinarima i e, za to se zagovaraju i za to zagovaraju i novinarske udruge. Ovdje govorimo o informacijskom ratovanju i kao što je bio slučaj e, za vrijeme rata u Vijetnamu, kad izgubite kontrolu nad informacijama, izgubili ste rat. To smo vidjeli u slučaju Falkonskog otočja i Zaljevskog rata. CNN je tada pretjerivao u opisivanju događaja i to je bila propaganda bez e, stvarnih novinara na terenu. A znamo da e, je zbog e, napada NATO-a stradalo mnogo novinara, 16 novinara je poginulo e, zato što je NATO često odlučivao e, ići protiv odluke, odnosno mimo odluka Vijeća sigurnosti. Primjerice, rat u Bagdadu, kad je treća divizija napadala ljude koji su uživo prenosili vijesti Al Jazeera, Abu Dhabi, Reuters, tri su novinara tada e, izgubila svoj život. Znači, ono što je rezultat toga danas je sve manje neovisno e, novinarstvo i sve više e, ubojstava novinara. Ja ću, međutim, nastaviti gledati CNN i Euronews i nastavit ću gledati Russia Today i nastavit ću sa svima njima razgovarati kao e, zastupnik Europskog e, parlamenta i neću e, sebe obilježiti kao neprijatelj Rusije ili prijatelj Rusije, ali mi nismo budale, ne možete tu dolaziti i govoriti nam što da činimo i govoriti drugim građanima što da čine. Hvala, gospodin Štetina. Hvala vam. Hvala vam što ste mi dali riječ. Poštovani gosti, poštovani panelisti, ja visoko cijenim vaš rad. Vi ste usamljeni borci u tom informacijskom ratu. Mi znamo da su laži dio službene politike na najvišoj razini u Ruskoj federaciji. Znači radi se o nejednakoj nepravednoj borbi i to me dovodi do pitanja koje imam za gospodina Portmana. vaš tim je uspostavila gospođa Mogherini ili neka europska inicijativa i ako sam to dobro shvatio, vaš je tim osnovan na izravnu inicijativu vijeća, je li to točno? I ako sam dobro shvatio, vas je devet ako to usporedite sa novcem koji Rusija danas ima i s kojim raspolaže, a vi imate samo devet e, članova tima, e, zaključak je da e, imate premalo sredstava i mislim da to znači da je Europska unija pocijenila ozbiljnost ovog informacijskog rata i učinka koji Rusija može postići e, svojim e, propagandom i širenjem informacija. Zato je moje pitanje tko točno sjedi u tom vašem timu, kako se financirate i imate li nekih e, temeljnih, imate li neke temeljne članove tima ili neke delegirane članove iz Ujedinjenih iz Sjedinjenih država. Isto tako koliko novca dobivate od komisije za tu svoju usamljenu borbu. Gospodin Franzolika. Da mi, gospodo, govorimo o dezinformacijama i hibridnom ratovanju, a zapravo radi se o prljavom ratu koji vodi Rusija. Vjerojatno ste čuli o ruskoj vojnoj revoluciji. Ruska vojna revolucija počela je nakon gruzijskog rata 2008. i trebala bi završiti 2020. E, Mi smo vidjeli toliko različitih e, događaja i razvoja e, ruske tehnologije i oružja, a ovo hibridno prljavo ratovanje je dio te ruske vojne revolucije. E, prvog dana e, rusko-gruzijskog rata su srušena tri ruska zrakoplova, sljedećeg dana četiri. Mm, a gruzijska e, vojska se morala boriti protiv te ruske vojne revolucije. A e, zemlje Europske unije i zemlje NATO-a moraju ograničiti tu rusku vojnu revoluciju. E, ono što e, se čini daju se subvencije europskim političkim strankama, različitim organizacijama, različitim masovnim medijima u različitim zemljama, a ono što je najvažnije je dati potporu trima najvažnijim zemljama i ako one padnu to će biti katastrofa za ostatak Europske unije, posebno za e, istočnu Europu. Tu govorim o Moldovi, Ukrajini i Gruziji. U svim tim zemljama Rusija sponzorira političare, političke stranke, oni pokušavaju potkopati sva nastojanja Europske unije i NATO saveza. Mi moramo činiti sve što je u našoj moći da damo potporu tim državama njihovim proeuropskim strankama, proeuropskim političarima, organizacijama, poduzećima i e, organizacijama civilnog društva. Nešto vam želim reći, da, važno je našim e, građanima objasniti ono što Rusija čini, ali istovremeno, dame i gospodo, ne smijemo zaboraviti i rusku javnost. Ne smijemo brkati e, ruske vlasti i ruske građane. Građani Rusije moraju shvatiti čime se vi bavite, čime se bave sve te organizacije. Moraju shvatiti da Europska unija nije protiv njih, moraju shvatiti da bi bolja odnosi između EU-a i Rusije trebali biti u njihovom interesu i da bi oni imali bolji život, bolje bi živjeli kada bi Rusija imala bolje odnose sa Europskom unijom i svim našim zemljama. To je ono što mi moramo objasniti ruskoj javnosti, a to je vaša misija, a ne propaganda. Isto tako morate znati da je 80. godina Dostojevski rekao, odnosno 80. godina 19. stoljeća rekao, da su Mongo, da su Rusi za Europljane Mongoli, ali da su u Europi Rusi, u Aziji Rusi Europljani, ispričavam se. I mi njima moramo objasniti da su oni Europljani i da suradnja između njihove zemlje i naših zemalja treba biti u, njim, u njihovom interesu. Hvala lijepa. Gospodin Marek Jurek. Hvala. Dame i gospodo, hvala vam eh, na svim informacijama koje ste s nama podijelili. Hvala vam na eh, trudu i radu eh, koje obavljate i koji ste vi započeli i koji se treba dodatno proširiti. Ali isto tako želim naglasiti da se nalazimo u situaciji u kojoj je Rusija stvara jednu lažnu sliku zapada, a mi ne činimo ništa kako bismo <coughs> eh, izvršili dekonstrukciju ruske propagande i kako bismo eh, onemogućili eh, rusko jačanje i bildanje na granicama prema zapadu. E, hladni rat, e, ovo je nastavak e, hladnog rata, ali istina je da ruski režim je postkomunistički režim. Oni pokušavaju se prikazati kao komunistički režim, ali to nije istina. I doktrina generala Gerasimova pokazuje E, da je propaganda e, takva da se koncentrira na humanitarne incidente, a to je bila esencija propagande za vrijeme e, Vjetnamskog rata gdje se pokušavalo prikazati neuspjehe zapada i ovdje se pokazuje da ista vrsta propagande se može koristiti iz posve drugačije perspektive kad se radi o migracijskoj krizi i javnosti se pokušava skrenuti pozornost sa samog srca problema, ali ovaj problem koji se odnosi na Rusiju nije samo problem e, Europske komisije, nego e, i mi kao Europski parlament se moramo baviti ovim problemom. U Ukrajini i Gruziji, podsjećam vas, postoji rat, a to je rat koji e, treba osigurati neovisnost tih zemalja, treba im osigurati pravo na samodeterminaciju. Dame i gospode, u, u, problemima kao što je ovaj, mi imamo mogućnost podnijeti prijedlog za rezoluciju, da pokažemo da se u, u da, u Rusiji postoji bolševički kult i mi moramo ili pokazati ono što jesu Putinovi ciljevi, a to je da i ponovo izgradi postsovjetsku državu, a, ili a, moramo prepoznati da ova oligarhijska struktura pokušava navući novu kožu. I ako mi ne ukažemo na te istine, da se ovdje radi o masovnoj kulturi koju diktiraju oligarci koji nemaju nikakve veze sa ruskim vrijednostima. Ako mi ne ukažemo na te istine, ako ne ukažemo na e, humanitarne zajedničke vrijednosti i zajedničke europske vrijednosti, nećemo imati uspjeha. E, gospođa, gospođa Nikolaj, e, želim čestitati pod odboru na tome što je organizirao ovu raspravu. Radi se o zaista aktualnoj temi. Tu ne govorimo o budućnosti, nego o e, sadašnjosti. I to je posebno aktualna situacija u bivšim e, komunističkim e, zemljama Istočne Europe. Jer nekad imamo osjećaj da smo mi cilj ove propagande. I za nas to predstavlja ogroman problem, zato što ponekad ne znamo E, da li se o Gerasimovu ili o e, istraživačkoj inicijativi Minerva e, iz SAD-a. Znači, teško je boriti se sa ovom situacijom, nositi se sa ovom situacijom, ali mi se moramo uhvatiti u koštac ako SAD i Amerika imaju pristup kakav imaju tom asimetričkom, e, asimetričnom ratu, e, mi kao Europska unija moramo zaštititi svoje temeljne vrijednosti. Ne možemo kontrolirati medije, moramo dozvoliti slobodu govora, zato što sloboda govora je naša temeljna vrijednost e, ugrađena u članak drugi ugovora. I kako se mi možemo E, na europskoj razini boriti s ovim e, problemom? E, to je prvo pitanje. A drugo, moje pitanje odnosi se na revidiranu pomorsku doktrinu Rusije. Kao što znamo, oni su definirali dvije nove zone, oni su sada prisutni u Crnom moru, gotovo su potpuno dominantni u tom području i ako pogledamo sadašnju situaciju u pogledu e, Rusije, Turske i e, odluke NATO-a, želim vas pitati kako ste vi doživjeli razvoj međunarodnog zakonodavstva u tom području. Zato što imamo konvenciju iz Montreala koja je vrlo striktna u pogledu pristupa stranih e, postrojbi Crnom moru. E, gospođa Lezing. Već jedna primjedba um, unaprijed, govorit ću na njemačkom. Dakle, još jedna primjedba već unaprijed. Ja sam diferenciranija na ruske politike nego što se to ovdje uvijek tvrdi. A što se tiče trenutne Rusije i veze sa komunizmom, to stvarno mi nije jasno. I što se tiče sadašnje politike Rusije, primjerice po pitanju e, desnog ekstremizma i te poveznice, što se toga tiče i svega ostaloga, tu sam jako kritična. Ono što sam ovdje imala prilike čuti, to ne dovodim u pitanje, ali želim ipak podsjetiti još jednom na jednu rečenicu da je istina prva žrtva rata. Ja smatram da to nije točno jer bi trebalo glasiti istina je prva žrtva prije svih ratova i istina je prva žrtva u svim situacijama sukoba. I mislim da je dosta absurdno govoriti o svemu ovome samo u okviru Rusije. Analize su mi bile ove korisne, ali ja bih htio vidjeti i primjerice, ja bih htjela vidjeti primjerice analize e, za Njemačku, kako se stvara neprijateljska slika Rusije. I nije nikakva tajna da e, tajne službe diljem svijeta se bave propagandom i da je propaganda i sastavni dio ratovanja. Podsjećam samo na ono što se kasnije ispostavilo lažima, e, kada se radi o onim nekim stahotama u domovinskom ratu i na um, oružje za masovno uništenje Sadama Huseina. Kasnije naknadno se, se to sve ispostavilo kao lažno, ali tada to više nije nikoga zanimalo. E, to je mm, bilo nešto zbog čega je došlo do sukoba, kasnije se ispostavilo da su to laži i rekli, rekli smo da nas to ne zanima. Ja sam imala isto iskustvo e, vezano, o, vezano u složenu situaciju na Arktiku. Mi znamo koliko je tu situacija mm, složena, e, koliko imamo okolišnih pitanja, gospodarskih pitanja i tako dalje. Bila sam u jednom intervju i kasnije je naslov bio strah e, sjeverne Europe od Rusije. Ja sam pokušala e, prikazati tu situaciju kao složenu, kao diferenciranu i sve to nestalo iz tog mog intervjua. Naravno, tu ne govorimo o tome, ali ja bih vam isto mogla prikazati neke stvari koji su sastavni dio zapadne propagande. Ja ne želim to izjednačiti, gospodine Galeru, ne. Ne želim to činiti. Molim vas, nemojte ulaziti u raspravu. Ja bih se samo kratko se na to osvrnuti, zato što mi je to važno. Ja ne želim to izjednačiti. Ali, gospodine Galeru, ja se zalažem za to da nismo i da ne budemo e, dio propagandne mašinerije. Ja sam protiv onoga što ste vi rekli, da moramo i sa drugim e, načinima i drugim oružjem se protiv toga boriti. Ja mislim da je to krivo. Ja se slažem s time da se trebamo pobrinuti za to da svi novinari diljem svijeta imaju dobre uvjete. Ja se slažem za to da uvijek imamo e, mogućnost saznati istinu. I mislim da nije točno ono što ste rekli, da onda ljudi negdje na sredini um, definiraju svoje mišljenje, dakle između te, ta dva ekstrema. Većina ljudi na neki način preuzimaju većinski stav. Ja mislim da će nas to dovesti do polarizirane situacije mislim da nije pravi put za Europsku uniju e, da sada pokušavamo i mi imati propagandnu mašineriju i da budemo u toj konfliktnoj situaciji i mi sastavni dio svega toga. Hvala, gospodin Freund. Hvala lijepa. I hvala vam na prezentacijama. Ja sam u škakljivoj situaciji zato što sam e, veći dio svoje karijere bio novinar i tek sam početkom 2014. godine postao političar. I ja ne želim ni na koji način osporavati, niti braniti ono što ste vi rekli o ruskoj propagandi. Ali htio bih e, vam e, pokazati e, i opisati vrlo kompleksnu okolinu u medijima koju mi imamo na zapadu. Pogledajte samo najrecentnije članke koji su obavljeni o izbjeglicama. Toliko je laži bilo u tim člancima u brojnim europskim medijima o događajima, toliko lažnih navoda. To znam iz austrijskih medija, govori se o tome da su izbjeglice uništavali WC u vlakovima, to se nije nikad dogodilo, da su krali u trgovinama, što se nikad nije e, dogodilo. E, kao što ste rekli, kad postoji taj, to međusobno poticanje, e, jedni mediji počnu i drugi ih prate. Znam iz vlastitog iskustva, mene su optužili jednom da sam špijun za Jugoslaviju u posljednjem tjednu izborne kampanje i jedna e, velika medijska kuća o tome pisala, e, a vrlo brzo su i ostali mediji u Austriji popratili s istom vješću, čak i televizijska kuća za koju sam ja mnogo godina radio. Svi su e, počeli o tome pisati, znači jedne novine su to objavile i svi ostali su to počeli e, ponavljati i na kraju se ispostavilo da nisam bio špijun, nego da sam ja bio predmetom špioniranja, samo to mala razlika. E, to se objavilo u vrlo kratkom članku samo dva dana kasnije. Zato moram reći da moramo biti malo skromni e, s obzirom na situaciju u našim medijima i gospođa Lezing je već spomenula priču o oružju masovnog uništenja koje je predstavljena Ujedinjenim narodima od strane Kolina Pavela. To je bio problem, ali problem je bio što su mediji to popratili i što nisu osporavali tu priču i to su i potpredsjednik Čeni i ostali koji su imali bliske odnose sa medijima, samo su e, poticali širenje tih priča. Znači moramo biti vrlo oprezni kada kritiziramo medije u drugim zemljama. Jer ni naši vlastiti mediji nisu nisu bez grijeha. Još tu ima nekoliko različitih aspekata, ali ne želim duljiti. Hvala. Hvala, gospodin Bostinaru. Hvala, gospođo predsjedateljice. Htio bih vam eh, zahvaliti eh, što ste organizirali ovaj vrlo važan sastanak. I htio bih reći eh, pravo je vrijeme, ali događaj e, se e, samo redaju, a izgleda da je naš kapacitet ili volja za reakcijom e, dosta slab. Sada vas želim podsjetiti na nešto što vjerojatno svi znate. Radi se o odluci Europske komisije da će se osnažiti kapacitet za protudjelovanje u odnosu na rusku propagandu, a to obećanje nije popraćeno ničim konkretnim i do sada nismo uspjeli vidjeti da postoji neki kapacitet za djelovanje ili za protudjelovanje. Međutim, istovremeno u Ujedinjenoj kraljevini se događa sljedeće na e, Channel One je General One je e, optužen za e, prenošenje krivih informacija, a e, čelnik američke CIA u kongresu je objavio da će se provesti istraga o financiranju Eh, europskih eh, političkih stranaka od strane Rusije. To je objavljeno u kongresu. Eh, gospodin Kloper je u, pred odborom to najavio i o tom će se izvješću raspravljati u kongresu i vjerojatno će iz toga rezultirati neke aktivnosti. Kako Europa može biti tako slijepa i kako ne poduzme nešto da izgradi kapacitete za vlastitu zaštitu. Jer mi sada nismo zaštićeni. I pitam se mogu li Europska unija i NATO zajedno djelovati za borbu protiv propagande i rusko financiranje političkih stranaka. nekoliko, pred nekoliko dana sam čitao da jedan visoki političar u Njemačkoj provodi istragu financiranja političkih stranaca na des, stranaka na ljevo i na desno to je e, zapravo bila odluka e, glavnog tužitelja u Njemačkoj a istovremeno mediji, nevladine organizacije i financiranje političkih stranaka je nešto što Rusi koriste e, kao oružje u hibridnom ratu. To nije nešto što se slučajno događa, što se usputno događa, to je dio namjerne strategije, a naravno Rusija čini što želi činiti, ali ono što meni nije jasno jest zašto mi kao Zapad, mi kao Europska unija imamo toliko malo volje da izgradimo svoje kapacitete za zaštitu od ovih e, izazova. Jer na kraju dolazimo do podjele unutar Europi. A sada ću se osvrnuti onaj skandal 17-godišnje djevojke u Njemački. To je skandal koji je e, uzrokovao mržnju prema migrantima i jedan E, zastupnik Bundestaga je rekao da je svrha toga da se oslabi pozicija njemačke kancelarke i da se oslabi kapacitet Europske unije da djeluje. Ja nisam njemac, ali bez okljevanja ću reći da je ovo vrlo važno. Iako Bundestag smatra da je to činjenica, da se takve stvari zaista rade, kako Europa može uživati u tom u toj svojoj pasivnosti i biti zadovoljna, a mislim da mi moramo u svoju strategiju ugraditi zaštitu od toga što je toliko štetno za europski projekt. Znači, naša sposobnost da djelujemo, naši, e, izgradnja naših kapaciteta i sposobnosti E, da se borimo protiv ovog, e, da se borimo u ovom hibridnom ratu koji za cilj ima nas oslabiti i koji ima za cilj, zašto ne to reći, e, pripremiti kolaps europskog projekta. Ako mi to ne učinimo, moramo biti spremni suočiti se sa Mm, onime što bi moglo dovesti do toliko pomno je propasti europskog projekta. Hvala, gospodin Taranda. Nakon toga ću postaviti pitanje ja. Hvala vam lijepa. Radi se o vrlo zanimljivoj raspravi i mnogo je različitih načina da definiramo e, dezinformacije, e, pogrešno tumačenje, velike laži, male laži, propagandu i tako dalje. Ali ja sam e, možda htio dodati jednu, optimist, jednu dozu optimizma. Pogledajte mene. Ja već 27 godina živim pod ruskom propagandom i polovica mog mozga još uvijek funkcionira. u školi e, su nam govorili da je e, ruski biskup e, u 12. stoljeću već letio avionom. To je propaganda pod kakvom sam živio 27 godina. I ta propaganda nije Mm, ta propaganda je nešto što smo mi uzimali s dozom humora i to moramo i mi ovdje učiniti i to je jedini način da se a, preživi. Nadam se da ćemo se dobro nasmijeti Putinovim nastojanjima da ispere mozak Gruzijicima, Ukrajincima i drugima. Jer na kraju dana ti ljudi moraju sami naći svoju žeđ za istinitim informacijama i ako mi želimo um, njihova društva promijeniti uh, i učiniti ih europskijima i zapadnijima i ako uh, um, ali, ali naravno njima moramo uh, pustiti da čine ono što sami žele. Hvala vam lijepa. Ja isto želim eh, zahvaliti svima trima panelistima na eh, odlično obavljenom poslu. Mislim da su ove tri prezentacije bile vrlo kvalitetne, informativne. Eh, prikazale su nam na jasan način jasne činjenice i opisale metodologiju ruskih strateških komunikacija. prije e, sukoba u Ukrajini e, propaganda je jačala e, i propaganda je bila jaka za vrijeme pripojenja i nakon pripojenja Krima propaganda je ostala jaka. To je činjenica. I mi ni na koji način ne pokušavamo kritizirati medije. Mediji su samo alatka u pogotovo ruski mediji, ali ne samo i ruski mediji, nego i mediji u našim zemljama, su samo alatka i da se osvrnem na ono što je Jeffrey Van Orden rekao, nažalost to se ne događa samo u Rumunjskoj, Poljskoj i Bugarskoj, nego i u brojnim drugim zemljama Europske unije i brojnim zemljama NATO saveza. Radi se o, znači mediji su alat, alatke kojima se vrši utjecaj na naša društva i naše zajednice. Jedan od ciljeva jest da nas se razjedini. Naravno, postoje alati kao što su financiranje određenih političkih stranki, ali to nije novost, to nije nešto što se sada počelo događati brojni političari iz brojnih e, političkih e, stranaka su na platnoj listi e, Rusije i to već dugi niz godina koliko ja to znam barem, a ja već imam dosta godina i dosta iskustva u politici. Pa mogu reći da je to meni dosta poznato i ja smatram da moramo naći načina da se tome odupremo. Jedna od metoda ruskog strateškog komuniciranja jest e, izgraditi sliku Rusije kao velesile, vojne i gospodarske velesile. A to e, je njihova svrha u kontekstu agresije u Ukrajini. Naravno tu se radi o agresiji, ali oni pokušaju o tome izgraditi pozitivnu sliku. Isto tako pokušavaju isto tako pokušavaju našim društvima e, ocrtati sliku da je rusko tržište, rusko gospodarstvo najveće, e, najatraktivnije za naša poduzeća. A to predstavlja stvarni problem. Zato što radi se o pitanju gdje bismo trebali biti ujedinjeni i djelovati složno, ali e, često E, brojni e, se javljaju oni glasovi koji kažu ali ne mi smo u nepovoljnom e, gospodarskom položaju, a kad zapravo rusko gospodarstvo možemo usporediti sa nizozemskim gospodarstvom, ništa više od toga, a ruska vojna velesila je nešto što je već prošlo svoj test u Gruziji. Naravno, možda jesu malo bolji sad, ali ne mnogo bolji. I kada slušam ono što ste rekli o tome da nema uh, poveznice poveznica između sovjetske Rusije i današnje Rusije, jedna od uh, Putinovih metoda je bila povezati suvremenu Rusiju sa tradicijom stalinizma. Staljnove parole su se u 2010. pojavile, osvanule po cijeloj Moskvi e, kada se je slavila, kada se je održavala komemoracija e, pobjede nad Hitlerovom Njemačkom. A Sovjeti i dalje, a, a, ne znamo koliko su pripadnika političke elite a, e, Sovjeti e, pobili. I to je isto dio ruske propagande, idealizacija e, stalj, Staljina i staljinizma. Prvo contributions Hvala vam na vašim pitanjima i na zanimljivoj raspravi. Želim se osvrnuti na nekoliko točaka. U nekoliko intervencija smo čuli potrebu da se naglasak stavi na europsku javnost. I to je upravo ono što pokušavamo učiniti tako što razvijamo mrežu e, ljudi koji nas informiraju o dezinformacijama, ali isto tako imamo i mrežu ljudi kojima možemo proslijediti informacije. No kao što sam rekao, postoje granice koliko je Europska služba za vanjsko djelovanje doista može utjecati i doći u kontakt sa javnošću u državama članicama Europske unije, a da pritom ne dobiva pomoć od samih država članica. I u tom smislu mi možemo koristiti vašu pomoć za pružanje podrške našoj mreži i za širenje informacija koje mi nađemo. Naravno imamo dva cilja, to su kao prvo dakle, javnost u državama članicama, ali isto tako i ljudi u zemljama istočnog partnerstva. Među njima su naše prioritetne države doista e, Ukrajina, e, Gruzija i Moldova, kao što je rečeno, ali mi se usredotočimo na druge države istočnog partnerstva, pa sve i do e, Središnje Azije i područja Zapadnog Balkana no želimo isto tako se obraćati ruskim govornicima unutar i izvan Europske unije s pozitivnom porukom. Postavljeno je pitanje o tome e, udvostručujemo li mi nepotrebno naše, naš rad i ne bismo se trebali bolje koordinirati. Kao prvo, e, želim reći da je tu postojao vakum i Europska unija nije do 1. rujna eh, kada je ustanovljen moj tim odgovarao uopće na to, ali što se tiče kod nacije, mi se usko koordiniramo s Europskom komisijom i isto tako se usko koordiniramo i sa nato Zajedno se obučavamo, dijelimo informacije, dijelimo naše proizvode i kada posjećujemo ili kada primamo goste, onda mm, razmjenjujemo te programe i pokušavamo da svi imaju uzemne koristi od tih raznih kontakata. Gospodin Štetin je postavio posebno pitanje vezano uz naš tim, samo da pojasnim. Da, doista, zaključak Europskog vijeća iz ožujka prošle godine je pozvao e, visoku predstavnicu da pripremi akcijski plan i da uspostavi ovaj tim. Nas ima devet, kao što sam rekao. E, mi smo potpuno se proračunski neutralni, nisu nam dodijeljena dodatna proračunska sredstva i nismo dobili E, nikakva e, stalna sredstva. Dakle, što se tiče osoblja, mi smo koristili već postojeće osoblje unutar e, Europske službe za djelovanje. Imamo jednu osobu iz vijeća, jednu iz Europske komisije i isto tako računamo na upućene stručnjake iz države članice, na to ima četiri, Ujedino kraljevstvo, Danska, Češka i Estonija. Zatim isto tako dobivamo i jedan dio iz proračuna za strateško komuniciranje za Europskog za ali to su samo mala sredstva, a imamo 11 milijuna eura podrške za pluralističke medije za države istočnog partnerstva i zbog toga je to toliko važno jer smo mi mali i proračunski neutralni tim nastom toga. Hvala vam lijepa gospodin Pšel. Hvala vam lijepa. Još jednom. Želim vam zahvaliti gospođo predsjednice i želim zahvaliti i članom ovog odbora na pozivu. Nemoguće je odgovoriti ili osvrnuti se na toliko mnogo zanimljivih, ali i različitih primjedbi u ovoj prostoriji, ali upravo je to i svrha svega ovoga. Hoću reći da ne bi bilo moguće održati takvu raspravu u Rusiji, točka. To nije moguće. Nažalost je tome tako. Pritom ne mislim da ne postoje osobe u Rusiji. Postoje osobe u Rusiji koje su drugačijeg mišljenja. Ali njihova mogućnost da izraze ta drugačija mišljenja, bilo u okviru parlamenta, bilo u okviru e, udruga civilnog društva ili medijskih platformi. Što se tiče televizije, samo je jedna televizijska kuća ostala na federalnoj razini koju se može samo gledati putem interneta. To je jedina neovisna televizija. A što se tiče interkonekcija, Rusija je zapravo sada i nadišla Njemačku sa najvećim brojem internetskih pristupa. Ta država je internetska velesila. Žalosno je to, ali to nije samo žalosno, to je opasno za društvo, to je opasno za to kako se oni ponašaju prema vanjskom svijetu. Druga točka s time povezana to je dio problema. Molim vas, nemojte griješiti. Mislim, ja govorim u moje ime, on sigurno će se i kolega složiti. Mi se ne bavimo s time da idealiziramo sve što se događa u našim društvima. Mi smo ono što jesmo. NATO savez ima 28 članica različite poteškoće ali ni, mi ne želimo implicirati bilo što. Evo jedan primjer. Da je ruski pravni sustav uopće takav da zaslužuje tako ime, zašto onda većina ruskih poslovnjaka niti ne mali za to da pokrenu sudske postupke u Rusiji. Oni znaju da to nema smisla. Oni odlaze sa svojim postupcima u Londonu, Rotterdam i tako dalje. To nema nikakve veze sa nekom genetskom, recimo to tako, mislim, ne znam koji je župotem, greškom ruskog društva. E, u tom stanju se rusko društvo nalazi sada zbog niza razloga, a propaganda, kao što sam već spomenula, čini od zavništva prvu žrtvu. No, ako znamo za sve to, to ima i operativne posljedice. Ali u širem političkom kontekstu to znači da se pred nas stavlja zrcalo na neki način i odgovore koje mi dajemo e, tom zrcalu će nam mnogo toga reći o nama samima. Drugim riječima, na nama je kako da odgovorimo. Mi smo mogli odlučiti da nećemo reagirati na to i mi ne odgovaramo na sve ali na kraju krajeva mi, ja to govorim kao NATO savez, mi ne možemo zanemariti konstantnu, e, nepopustljivu agresiju i mogu vam pružiti mnogo primjera kako je ta propaganda puna nepoštovanja prema drugim državama, prema drugim gledištima. U tom smislu ne možemo to samo zanemariti zato što to ima posljedice. Mi na to moramo reagirati, ali nećemo reagirati propagandom. Nećemo reagirati e, na bilo koji način da bismo suzbili pluralizam gledišta. To je od za nas od e, ključne važnosti. Zadnja točka, hladno ratovanje. To nije pojam koji mi koristimo. Mi želimo imati dijalog s Rusijom, mi imamo dijalog s predstavnicima civilnog društva kada god je to moguće. Mi, imamo sastanke, a htjeli bismo održavati i više sastanaka, čak i sa službenim predstavnicima, ali problem je, bojim se s druge strane, hladni rat je pojam kojeg je nedavno koristio predsjednik vlade Medvedev, ne mi. I molim vas da to imate na umu. Kada god kritizirate naša nastojanja, mislim, naravno vi to trebate učiniti, imate na to pravo, ali nemojte nas sve u istu kategoriju. Jer mislim da te osobe u Rusiji, a mnogo je njih koji nisu zadovoljni s tom situacijom, mislim da bi oni na to gledali s nezadovoljstvom. Mislim da bi oni mislili onda da nešto nije u redu s našim vrijednostima. Jer na kraju krajeva istina je samo jedna i dva plus dva je 4. Hvala. Gospođa Mekone, izvolite. Hvala vam. Hvala na svim pitanjima. Ja ću se dotaknuti tri aspekata. Jedan aspekt je taj da se ruska propaganda tiče kako istočne Europe, tako i ostatka Europe i Sjednih država i e, čitavog svijeta. To dakle nije nešto čega treba pratiti samo u susjednim državama Rusije. Dva slučajeva su ovdje već navedena i to se uvalo na e, suprotnim stranama Europe. Imamo slučaj Slovensk i slučaj sa tom djevojčicom Lisom u Njemačkoj. Dakle, e, to nam jasno pokazuje kakva je situacija. Još jedan drugi primjer je Russia Today mm, kojeg možete gledati odakle god želite, sve dok razumijete njemački, španjolski, e, arapski, ruski, engleski. To su glavni jezici na svijetu i ta informacija dopire do svih koliko god bile relevantne ili ne. Drugi aspekt tiče se toga što bismo trebali učiniti i um, trebali, trebamo li uopće nešto učiniti. Tu želim reći dvije stvari. Naša uh, reakcija je ograničena, kao što je moj kolega rekao, mi ne želimo raditi ono što radi Rusija, mi to ne možemo raditi, mi imamo naše vrijednosti i naša načela do kojih nam je stalo i koje želimo zadržati a među njima imamo slobodu kretanja, slobodu govora. Dakle, što da učinimo? Pa, ono što bismo mogli učiniti jest objasniti, obrazovati, govoriti našim ljudima o tim vrijednostima kako ne bi pomiješali e, slobodu govora s propagandom. A razlika se nalazi u činjenicama. Ili koristite činjenice ili koristite nešto nepostojeće. I to je ono što treba i objasniti našim ljudima. I ja to mislim u pozitivnom smislu. I u ovom svjetlu rasprava o e, izbjeglicama u Europi. Tu postoje neki koji pokušavaju e, dovesti u pitanje radi li se tu o slobodi kretanja, nije li ta sloboda kretanja preširoka, možda bi trebalo ograničiti. Ali to je jedna od naših vrijednosti, jedna od naših sloboda. I to samo pokazuje da moramo objašnjavati i da moramo recimo podsjetiti naše ljude na to koji su to pozitivni aspekti naših sloboda za koje smo se borili i koje smo uspostavili. Što se tiče obrazovanja, tu moramo obrazovati i naša društva kako bi shvatili sve ovo i kako se ne bi izgubili u tom novom informacijskom prostoru koje postoji, koje postoji u ovoj digitalnoj eri. Možda bismo trebali započeti već sa školarcima. Reći im kako da traže informacije, kako da analiziraju informacije, kako da traže činjenice s kojima mogu poduprijeti svoje mišljenja, kako se postavljaju pitanja. I to se tiče kako novinara, što je ovdje već spomenuto, da kad, kad se činjenice jednostavno samo preuzimaju kao takve i to možemo vidjeti da u svim našim medijima. Moramo vidjeti kako se prilagoditi tim novim okolnostima u novoj eri informacija, u novoj digitalnoj eri u kojoj nam se informacije brzo pojavljuju i novinari moraju i brzo objavljivati vijesti i stoga je vrlo jednostavno kopirati iz nekog izvora ili prevesti samo neki članak dok god se to objavljuje na van. Dakle, postoje to natjecanje među tisk, tisk, e, među medijima i tiskom, ali kako da se pritom ne izgubi profesionalizam i vrijednost e, činjenica informacija. Hvala vam lijepa. Hvala vam, želim zahvaliti e, svim tema panelistima na izvrstom radu. Želim zahvaliti svim kolegama koji su se javili za riječ u ovoj važnoj raspravi. Molim vas, ostanite s nama. Odmah ćemo prijeći na sljedeću točku našeg dnevnog reda. Imamo zapravo dvije važne točke na dnevnom redu. Prvo imamo izvješće na vlastitu, jedno izvješće na vlastitu inicijativu, ali dopustite mi da se prvo oprostim od naših panelista. Many issues I would like to discuss with you, so I will stay in touch.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 really big and so. Okay, so let me know if we can assist. Ladies and gentlemen, please be seated. The next... Dame i gospodo, molimo vas da sjednete. Sljedeće je na redu je prvo razmatranje nacrta izvješća o svemirskim kapacitetima za europsku sigurnost i obranu. Izvjestitelj je gospodin Bogdan Andrej Zdrojevski iz Poljske, iz Pučana. Izvješće Izvjestitelj u ime odbora ITE je gospodin Marinesku. Pozdravljam oba izvjestitelja. Mislim da je većina izvjestitelja u sjeni također e, da već znaju da su izvjestitelji u sjeni. Rok za amandmane je 23. veljače do podneva. Slično kao i što je rok i ovih drugih izvješća o kojima smo, raspravljali jučer i bez jednog odgađanja dati riječ gospodinu Zdrojevski. Izvolite, gospodine Zdrojevski. Hvala vam lijepa, gospođo predsjednice. Kao prvo bih vam htio zahvaliti na tome što ste ovo stavili na dnevni red i što ste podržali ovo izvješće već neko vrijeme. Zapravo, e, sada je po prvi put e, takva situacija da se satelitski sustavi, e, da oni postaju tema u našem pododboru i to je vrlo važno. Ne želim počitati cijelo izvješće, ali razvoj satelitske i svemirske tehnologije temeljni je preduvjet za dani gospodarski razvoj Europe po pitanju tehnologija, ali isto tako i po pitanju sigurnosti i obrane nalazimo se u razdoblju kada se svemirski kapaciteti razvijaju i onda je to za nas prilika, ali isto tako je to izazov za našu industriju. Govorimo tu o dva sustava, Kopernik i Galileo, iako moram naglasiti da su ta dva sustava jako različita. Razlikuju se u smislu visine u kojoj ti sateliti kruže E, oko zemlje, imaju različite životne vijekove, njihove zadaće su drugačije, ali isto tako je i napred, su i napredne karakteristike tih sustava drugačije. Galileo je europski e, sustav GPS-a. To bi trebala biti alternativa e, američkom sustavu GPS-a. Ali Galileo će u budućnosti biti još i precizniji u smislu podataka koje prikuplja i, i trebao bi imati nižu stopu pogreške. A Kopernik, ukratko rečeno, je e, satelitski sustav za geopromatranje, s time možemo e, promatrati situaciju na moru, e, klimatske promjene, situacije na graničnim prijelazima, taj sustav bi trebao biti koristan kada dolazi do prirodnih nepogoda, i kada se radi o e, primjerice novim instalacijama u nekim državama. Glavna zadaća satelitskih sustava je da pružaju podršku u radu e, državnih vlasti, transportnih e, službi, da se predviđa s njime meteorološko stanje, da se pobinemo s time za energetsku sigurnost, ali isto tako i primjerice za pružanje humanitarne pomoći i e, da pomažu pri odgovoru protiv kibernetičkih napada. Koji su zahtjevi za to, sve to? Što tim sustavima treba? Kao prvo potrebna su im financijska jamstva, treba ih bolje promicati u, smislu PR-a i trebamo imati e, jednoglasni stav na razini Europske unije kada se radi o sigurnosnim pitanjima. Ovo izvješće koje sam ja izradio, to ste sigurno primijetili, sadrži nekoliko ključnih riječi, poljoprivreda, klimatske promjene, energetika, terorizam, vanjske granice, krize i drugi s povezani pojmovi. To su vrlo važne, međusobno povezane teme. Govorili smo mnogo već ovdje u Europskom parlamentu o Junkerovom planu i trebamo E, imati na umu da je Junckerov plan plan za ulaganje s kojim bismo htjeli dobiti e, bolje financijske i gospodarske uvjete u Europi. Da vas podsjetim. 2014. godine 80 milijardi eura je sve skupa potrošeno na satelitske svemirske tehnologije diljem svijeta. A preko 200 milijardi eura je zarađeno Dakle, imamo veliki povrat na ulaganja. E, taj povrat je vrlo visok i zbog mhm. toga želim naglasiti koliko je važno razvijati satelitske tehnologije. E, kada se radi o europskim programima za razvoj e, područja primjene za satelitske sustave vezano uz Kopernik i Galileo tu moramo voditi računa o tome koliko su e, satelitske komunikacije važne i trebamo udružiti to znanje diljem Europske unije. Što europske satelitske tehnologije razlikuje od drugih satelitskih tehnologija, kineskih, ruskih, američkih? Pa glavna razlika je ta da su to jedini civilni sustav, jedini nevojni sustavi. To su jedini sustavi koje nije isključivo izgradila vojska u vojne svrhe. Naravno to ne znači da je američki satelitski sustav isključivo vojni sustav. Niti to znači da samo one sile koje imaju veliku podršku vlade za um, sudjelovanje u ovim sustavima će moći u tome sudjelovati. Ne, i privatna poduzeća isto sudjeluju u razvoju satelitskih tehnologija sa ciljem da e, razvijaju komercijalne interese svojih poduzeća. Isto je tako u Europskoj uniji. 2014. godine smo imali 92 starta poduzeća koji su ovome sudjelovali, od toga je polovica njih bila isključivo privatno financirana. Ja isto tako imam i nekoliko preporuka ili ideja za budućnost u ovom izvješću. Često pritom govorimo o tome da treba bolje iskoristiti postojeće resurse. Imamo 11 milijardi eura koje tu ulažemo i to je značajan iznos i mislim da moramo iskoristiti ta financijska sredstva kako bismo poboljšali satelitske mreže u Europi. To su civilni satelitski sustavi, da, ali te sustavi bi mogli nam poslužiti i u svrhu povećanja obrambenih kapaciteta. To bi moglo povisiti našu neovisnost ili smanjiti našu ovisnost o drugim sustavima, primjerice o satelskom sustavu GPS-a e, kojeg imaju e, Sjedinamečke države. Evo, kao što sam rekao, neću jako detaljno o tome govoriti, e, možete i same pročitati ovo izvješće, ali moram naglasiti da je razvoje satelitskih komunikacijskih tehnologija nešto što je preduvjet za daljni gospodarski razvoj Europe i za osiguranje europske konkurentnosti. A e, za naš pododbor je vrlo zanimljivo pitanje da je to ključno isto tako i da se pobrinemo za europsku sigurnost i obranu. Hvala lijepo. Sada ću zamoliti kolegu Marineska da uzme riječ u ime odbora ITRE. Hvala predsjednice. Mislim da zajedničkoj e, vanjskoj obrambenoj politici treba satelitska tehnologija. Moramo imati pozicioniranje, sliku i komuniciranje i komunikacije. Imamo Kopernikus i Galileo i trebamo definirati što treba poduzeti kako bi ta dva sustava ispunila potrebe e, zajedničke e, sigurnosne i obrambene politike. Mislim da najprije trebamo definirati potrebe. Nadam se da ćemo u budućnosti i, i definirati e, potrebe kako bismo mogli razmišljati o, o daljnjem primjeni. E, također moramo odabrati različite varijante od toga kako koristiti kapacitete do toga da imamo potpuni europski sustav da kako za to nam treba financijska ocjena i trebamo vidjeti e, da kako i kakva je kvaliteta usluga, a za to nam još jedanput treba definiranje potreba i e, u civilnom i za civilne svrhe i za vojne svrhe. Hvala, gospodin Svazolika, je izvjestitelj u Sjeni u ime kluba zastupnika SID. Izvolite, imate riječ. Hvala. Dame i gospodo, uvaženi kolege, u potpunosti se slažem sa stavom izvjestitelja da razvoj svemirskih kapaciteta za potrebe europske sigurnosti i obrane u današnjem svjetskom okruženju ne samo da je poželjno, nego je i nužno. Evropska unija mora razviti autonomne kapacitete u svemiru, što je prije moguće, to je ključno kako bismo se mogli nositi sa trenutnim izazovima u području sigurnosti i obrane, a kako je spomenuto u izvješću i da bismo se nosili sa čitavom nizom situacija, izazova i prijetnji. Inteligentni satelitski sustav i Galileo su područja u koja trebamo ulagati više, ako želimo biti okrenuti prema budućnosti i ako želimo uhvatiti korak sa ostalim međunarodnim akterima kao što su Rusija i Kina. Dame i gospodo, kao što znate, postoje neke zemlje koje smatraju svemirsko oružje e, budućnošću e, dominacije e, u budućem ratovanju i one mnogo ulažu u istraživanju i u istraživanje i razvoj svemirskog oružja. Sada uistinu svjedočimo pravoj utrci u vojnoj dominaciji svemira. Svemir je sve aktivniji i Europi trebaju nove operativne sposobnosti i ona mora imati važnu ulogu u tom području. Međutim, trebamo izbjeći militarizaciju svemirskog prostora moramo surađivati što je više moguće na međunarodnim forumima da bismo spriječili da e, drugi akteri krenu tim putem u budućnosti. Na kraju želim još navesti svoju potporu za snažniju suradnju Europske unije i SAD-a u području svemirskih kapaciteta zajedno sa svemirskom agencijom Japana i sa NATO savezom. E, trebamo izbjeći preklapanje aktivnosti sa kapacitetima NATO-a i na kraju želim čestitati izvjestitelju na dobro odrađenom zadatku. Hvala gospođa Nikolaj u ime kluba zastupnika ALDE, kolegica izvjestiteljica u sjeni Hvala. Svemirske kapaciteti mogu se koristiti u čitavom nizu situacija, u kriznim situacijama, ali i u su minodopske svrhe. E, svemirski kapaciteti također se mogu koristiti u drugim područjima kao što je upravljanje granicom, pomorska sigurnost, poljoprivreda, djelovanje u području klime, energetska sigurnost, e, pružanje humanitarne pomoći i upravljanje e, prirodnim katastrofama. Europa mora poboljšati preciznu navigacije i druge e, kapacitete i istovremeno mora imati neovisnost kada je riječ o pristupu svemiru i ključnoj svemirskoj tehnologiji. Mi smatramo da svemirski sektor mora biti prioritet nove europske globalne strategije vanjske i e, sigurnosne politike. E, mi privilegiramo razvoj ovih kapaciteta u civilne svrhe, ali ne isključujemo mogućnost uporabe i u vojnom kontekstu. U području sigurnosti i obrane države članice Europske unije trebale bi pokrenuti bilateralne inicijative, moraju raditi na zajedničkim projektima, Zatim Europska unija mora surađivati sa SAD-om E, moramo se inspirirati e, trećom strategijom za Amerike. Suradnja NATO-a i Europske unije u ovom području treba biti prioritetna. Moramo nastaviti raditi na e, razvoju sustava Kopernikus i Galileo. To je sigurno. Međutim, smatramo da u tom smislu treba nastaviti pružati potporu svemirskoj agenciji kao što je e, i europskom e, sustavu za e, globalne, Evropski satelitski sustav za globalne navigacije. Moramo također imati određenu dozu opreza. Što se tiče razvoja dakle Mm, moramo imati isto tako i europski program za obrambene svrhe. A što se tiče dvojne uporabe svemirskih kapaciteta, to je jedini način da se postignu rezultati, e, budući da je financijska potpora programu velika, odnosno treba biti velika, a trenutna financijska situacija nije takva da se to može izdvojiti. Na kraju smatramo da Europski parlament treba zatražiti bijelu knjigu za sigurnost i obranu u ovom području. E, trenutna situacija je takva da se razvoj u e, dakle obrambenoj politici u području svemirskih kapaciteta treba razvijati e, na način da se definira jedna strategija kroz bijelu knjigu. E, sigurno će biti nekih amandmana, ali e, u osnovi podržavamo ovo izvješće. Hvala. Kolegica Lozing je izvjestiteljica o sjeni za GUO. Izvolite, vi imate riječ. Ovaj nacrt izvješća o svemirskim kapacitetima za europsku sigurnost i obranu sadrži mnogo odlomaka koji potiču daljnju militarizaciju svemirskog prostora. To ne odgovara našem mišljenju. Mi umjesto toga tražimo da se samo civilno koristi svemirski prostor i isto tako i svemirski kapaciteti. U tom smislu odlomci e, izvješća u kojem se, citiram, e, Europska unija i suradnja i koordinacija sa NATO savezom treba pojačati. To kritiziramo. A isto tako i e, to da se svemirski kapacitete žele koristiti u vojne svrhe i tu opet citiram za, krizni, za krizno upravljanje i za e, doista i vođenje ratovanja. To je uvodna izjava F. I mi odbijamo da kod svih e, svemirskih programa koji se izrađuju da se odmah treba uzeti u obzir i pitanje sigurnosti obrane. To stoji u odlomku broj 11. Zatim korištenje e, svemirskih e, instalacija s dvojnom namjenom kako bi se razvila europska industrija e, obrane, to je odlomak 18 i to jako kritiziramo. Želim još jednom podsjetiti na to da se izričito spominju programi Kopernik i Galileo, a da se oni financiraju iz civilnih proračunskih e, linija. Kada bi se ti sustavi koristili u vojne svrhe, onda bi se tu radilo o financijskim sredstvima gdje bismo trebali imati proračun, proračun gdje bi imali Uh, <coughs> dakle i financiranja iz vojnih proračunskih stavaka. to je zapravo nešto što je zabranjeno u skladu sa člankom 41.2 ugovora Europske unije. U tom smislu mi ćemo podnijeti amandmane, nećemo podržati ovo izvješće i ako bude potrebno imat ćemo manjinsko vlastito izvješće. Če pan Zdrojevski zahćao zahća e, Hvala, gospodin Zdrojevski. Želite li vi odgovoriti na komentare izvjestitelja Sjeni? Da, hvala. Posebno želim zahvaliti na pozitivnim ocjenama koje su mi ključne važnosti. Zahvaljujem gospodinu Marinesku na njegovom doprinosu. Mislim da će konstruktivne kritike osnažiti ovo izvješće i te sugestije o tome kako se satelitski sustavi mogu koristiti i za poboljšanje konkurentnosti. E, želim također odgovoriti na, ovaj, na ovu posljednju sugestiju. Ja sam vrlo pažljivo koriste terminologiju u izvješću gdje se govori o korištenju satelitskih sustava u vojne svrhe. Ja sam ovdje govorio o sigurnosti u jednom širem smislu. Sigurnost obuhvaća i klimatske promjene, prirodne katastrofe, ali također specifične tehnologije e, koje se koriste za borbu protiv terorizma. Bez uvođenja sigurnosnih aspekata satelitski sustavi ne bi bili u stanju e, da se koriste e, kao odgovor na e, kibernetičke prijetnje i na neke prijetnje koje ne izazivaju terorističke aktivnosti nego neke druge prijetnje vojne prirode koje ne možemo ignorirati. Ovaj čitav sustav će se financirati kao do sada. Ja ovdje ne tražim da se mijenja način financiranja, međutim želim istaknuti da osim E, ekonomske i financijske svrhe razvoj ove tehnologije bit će odlučujući za e, sigurnost građana u Europi. Hvala, gospodin Taran je zatražio riječ, izvolite. Hvala lijepo, predsjednice. Ja ću dakle pokušati ovdje ozeleniti ovo buduće izvješće. Ne moramo se svi spustiti na zemlju, ali kao član odbora za proračun moram reći da postoje neke činjenice e, kojih se ovo izvješće ne dotiče, koje su pomalo neugodne. Primjerice, financijska sredstva koja se koriste za Galileo. Ona su sada tri puta veća nego što je bilo izvorno planirano. Mi smo planirali 5 milijardi, a sada je već e, taj iznos se popeo na 13. E, dakle, teško je e, dakle u odboru za proračun reći da svaki euro koji se ulaže u svemirske aktivnosti donosi četiri natrag. Dakle, trebali bismo nešto reći o ekonomskim troškovima. Ja se slažem da postoji mogućnost udruživanja snaga i provjere da se javni novac koristi na odgovarajući način. Ako želimo da e, zajednička sigurnosna i obrambena politika ima koristi od ovih e, sustava, onda bismo trebali razmotriti e, mogućnost da se E, i dio financijskih sredstava iz zajedničke sigurnosne i obrambene politike u potrebi za postizanje tog cilja. E, još jedna posljednja napomena. Mislim da je ispravno rečeno da velik dio problema koji se odnose na kibernetičku sigurnost i pouzdanost e, postojećih sustava takav da zapravo ne mogu reći možemo li, to uvjeri, možemo li uvjeriti većinu zastupnika u e, parlamentu da daju veći prioritet tim ulaganjima nego e, za neke druge stvari kao što je e, migrantska izbjeglička kriza, primjerice, e, jedan e, sastanak se paralelno odvija na tu temu u drugoj dvorani. Dakle, ja tu vidim neke probleme, tu bismo mogli predložiti određene amandmane. A što se ostalog tiče, da, ja sam e, i optimist i idealist Mislim da ima dosta otpada u svemiru, pa bismo možda mogli posvetiti i koju rečenicu tome kako se riješiti tog otpada. Hvala, gospodine Tarant, ispričavam se. Dobila sam informaciju da se još jedan član odbora ITRE želi javiti za riječ. E, gospođa Van Njuhoviser. Ne. E, želi li gospodin Strojevski iznijeti još komentara ili možemo nastaviti? Hvala lijepa onda. Zahvaljujem. Mislim da ovime možemo zaključiti ovu točku dnevnog reda. Želim vas podsjetiti da je rok za predlaganje amandmana 23. veljače u 12 sati. Sljedeća točka dnevnog reda je izravno povezana sa ovom prethodnom. Veliki nam je privilegij što možemo ugostiti glavnog direktora Europske svemirske agencije Johana Dietricha Wernera i dopustite mi da mu sada poželim dobrodošlicu na naš sastanak. Izvolite, možete sjesti. Izvolite. Maybe another information uh, that... Još nekoliko informacija. Delegacija SDA će otići u posjet Nordviku kasnije, e, dakle tijekom ove godine. To će biti pripremna faza za usvajanje jednog važnog izvješća o svemirskim kapacitetima. Dame i gospodo, još jedanput e, lijepo pozdravljam glavnog direktora Europske svemirske agencije Johana Dietricha Wernera. Tema ove razmjene mišljenja sa glavnim direktorom je izgradnja europske arhitekture, razvoj održavanja svemirskih kapaciteta za sigurnost i obranu. Kao što smo čuli u izlaganju gospodina Strojevskog, to je vrlo važna tema, to je jedna vrlo aktualna tema tako da računamo e, na to da čujemo daljni razvoj u, tom području i sada ću dati riječ gospodinu Werneru koji će predstaviti današnju temu. Izvolite. Uh, hvala lijepo i hvala što ste mi dali priliku da vam se obratim i da vam nešto kažem o dakle sigurnosti obrani u svemiru. E, zahvaljujem i na ovom izvješću koje je vrlo zanimljivo. Zahvaljujem isto tako gospodinu e, Marinesku i drugim kolegama. Mi smo svi svjedoci e, svjetskih izazova, spomenuli smo migracije, klimatske promjene, mobilnosti, komunikacije, nije potrebno da navodim sve Riječ je o globalnim izazovima koji izlaze izvan okvira obrane i sigurnosti. Međutim, i njih moramo uzeti u obzir. Ovo je, dakle, moje izlaganje koje kreće od sigurnosti. Kada govorimo o sigurnosti, postoje i drugi slični aspekti kao što su obrana, sloboda, sigurnost i zdravlje a svime je zajedničko sljedeće, a to je da e, ih ljudi primjećuju samo kada postoji deficit. Ako je sve u redu, nitko ne brine za zdravlje, za sigurnost, za slobodu ili za obranu. I zato je vrlo važno da na političkoj razini uzmemo u obzir sve spomenute aspekte, e, čak i ako ne osjećamo trenutni deficit, odnosno nedostatak. Mi pokušavamo uzeti u obzir sve aspekte istovremeno, dakle bavimo se e, promjenama u društvu, ali isto tako i politici, znanosti i industriji. E, što se tiče svemira, e, svemir je za nas instrument koji se može koristiti za e, neke aspekte koji su već istaknuti kao što su poljoprivreda, e, okoliš, promet, regionalni razvoj, istraživanje, tehnologija, industrija, ali isto tako i vanjska politika, sigurnost i obrana. Današnji svemirski prostor više nije samo pitanje prestiža, nego je to jedan instrument politike i u tom smislu e, svemir sigurnosti obrane imaju vrlo tjesne veze ako promatramo što se događa u današnjem svijetu, primjećujemo da je došlo do velikih promjena u području e, dakle, prijetnji sigurnosti. Postoji terorizam svugdje u svijetu, zatim regionalni sukobi, piratstvo, asimetrični sukobi, kibernetički kriminal, e, prirodne i prirodne katastrofe, katastrofe izazvane ljudskim e, djelovanjem i isto tako problemi u području hrane i poljoprivrede. U tom smislu sigurnost je jedan vrlo široki pojam koji kreće od komunikacija, ali i promatranja. Spomenuli smo navigacije, Galileo je javni servis, zatim elektroničko obavještajno prikupljanje podataka, zatim upravljanje e, prometom u svemiru, to je jedno zanimljivo područje, zatim praćenje zračnog prometa i kibernetička sigurnost. Sigurnost i obrana e, se trenutno razmatraju u različitim područjima Ovdje u Europskoj uniji se vodi jasna rasprava o tome i u kontekstu obzora 2020. i tu je e, sigurnost sastavni dio istraživanja u Europi. E, dakle, imamo i europsku e, obrambenu strategiju. Ovdje imate čitav popis sve do pitanja međunarodne povelje za svemir i migracije, to je nešto na čemu radimo. Dakle, ESA je Europska obrambena agencija, e, obrambena sigurnosna, Europska sigurnosna agencija koja radi na izgradnji svemirskih e, kapaciteta koje se mogu koristiti u području sigurnosti i obrane. I ovdje vidimo razliku između tih aktivnosti u prostoru i izvan prostora. Već smo spomenuli, e, dakle, u svemirskom prostoru, primjerice spomenuto je pitanje dakle otpada u svemiru, imamo velik broj satelitskih sustava, zato moramo imati sustav upravljanja i kako bi ti satelitski sustavi funkcionirali. Istovremeno se iz svemira promatra zemlja za, za u područjima poljoprivrede, upravljanje prirodnim katastrofama, upravljanju granicom, pomorskoj politici i tako dalje. E, spomenuli smo Kopernikus, to je program Europske unije e, koji vodi e, Evropsk ESA. Imamo dakle promatranje kopna, ali isto tako i mora. U Kopernikus je zapravo jedan instrument koji e, je, ne obuhvaća samo satelitske sustave, nego isto tako i in situ, in situ e, podatke, e, kako bi se dakle, svi ti podaci objedinili da bi se u konačnici dobile cjelovite informacije za potrebe donošenja odluka. Međutim, tu je i pomorska sigurnost. To je također jedno široko područje koje obuhvaća i borbu protiv piratstva, zatim e, isto tako navigacija velikih brodova u lukama, to je jedno područje za koje nam trebaju dobri navigacijski sustavi. Čak i najbolji signal iz Galilea nije dovoljan, za to treba nam jedan jači sustav e, koji bi bio pojačan lokalno zato što nam treba preciznost od manje od 10 cm. Zaštita okoliša, logistika također su aspekti koji su sastavni dio pomorske sigurnosti. Da kako mi se bavimo uh, borbom protiv odnosno bavimo se pitanjem piratstva, vjerojatno poznajete sustav automatske identifikacije. Mi možemo identificirati brodove iz svemira i možemo usporediti njihove signale E, sa signalima koje dobivamo iz optičkih senzora. Ako postoji razlika između ta dva signala, onda znamo da nešto nije u redu s brodom i onda možemo vidjeti o čemu se radi detaljnije. E, na ovoj slici vidite e, Baltičko more i Sjeverno more i kao što vidite ovdje nema, na ovoj slici nema niti jedan brod, to nije točno, međutim ima toliko brodova da mi ne dobivamo dovoljno pomoću isat e, zato nam treba ovaj posebni teleskop pomoću kojeg možemo dobivati informacije iz Baltičkog i Sjevernog mora. Prije nekoliko godina smo osnovali Europsku povelju za svemir i velike prirodne katastrofe, dakle to su primjerice potresi ili šumski požari, to se automatski aktivira, a svi članovi e, povelje rade besplatno, sudjeluju u tome. Ovdje e, desnom na slici možete vidjeti tsunami u Japanu. Dakle, e, članovi se koriste svojim satelitskim sustavima, šalju informacije koje mi objedinjujemo i to su onda informacije koje prosljeđujemo ljudima na terenu kako bi se pomoglo E, dakle kako bi se moglo dalje raditi na tome. Spomenuli ste migracije. Svemir i migracije imaju široko područje primjene. E, kao prvo tu se primjećuje, odnosno e, promatra se priljev izbjeglica, kampovi, granice i tako dalje. Međutim, tu se mogu vidjeti i neke druge aktivnosti koje možemo podržavati iz svemira, i omogućiti ljudima da ostanu u svojoj zemlji, da ne bi zbog e, toga što su gladni ili iz nekih e, drugih uvjeta morali napustiti svoju zemlju, nego da ostanu tamo i da e, pomognu razvoju svoje zemlje. Dakle, mi možemo podržati područja kao što su poljoprivreda, tehnologija, energetika i obrazovanje inspiracija. Ja sam uvjeren da ljudi moraju biti inspirirani i u tim zemljama gdje je situacija trenutno vrlo loša, da budu nadahnuti, da ostanu tamo i da rade na izgradnji svoje zemlje i u tom smislu možemo pomoći i u okviru svemirske politike. Mi sada radimo i na povelji za svemir i migracije. Još jedan e, sigurnosni segment koji dolazi iz svemira, a koji koristimo na zemlji, je teflonska tava, dakle to ne dolazi iz svemira, međutim mi koristimo e, sigurnosni screening. Ova slika u lijevom gornjem uglu pokazuje e, dakle duge redove u zračnim lukama ili na kolodvorima. E, ja sam danas čekao u redu da bih ušao u zgradu. U budućnosti će se pomoću satelitske tehnologije moći izravno obaviti pregled bez posebnih instrumenta, dakle sigurnosni pregled ljudi dok ulaze u zgradu, e, na taj način će se oni zapravo pasivno kontrolirati bez ikakvog zračenja. Dakle, zračenje koje proizvodi naše tijelo dovoljno jako da se to može odraditi. E, to je još u fazi istraživanja, međutim to je isto tako nešto što nam dolazi iz svemirske tehnologije. Mi isto tako iz svemira možemo promatrati kretanje gomile e, na nekim velikim događajima. E, isto tako možemo vidjeti u kojem smjeru ljudi trče i na temelju toga možemo pružiti podatke policiji i drugim službama koje su zadužene za osiguranje situacije. Također možemo identificirati e, teroristič, e, naime kampove za obuku koje koriste teroristi i tu možemo reagirati prije napada. Još jedan primjer, e, svi, svima vam je poznat dakle, MH, slučaj MH, MH370, i uistinu je šteta kada ne možemo reći gdje je zrakoplov. Mi imamo tehnologiju, ali nemamo dovoljno e, satelita da bismo to mogli učiniti. E, priča vam je poznata, još uvijek nije jasno e, gdje je zrakoplov pao, no imamo tu mogućnost ne samo pomoću optičkih senzora, nego i pomoću ADSB receivera Dakle, pomoću signala možemo identificirati gdje se zrakoplov trenutno nalazi. Zato je potrebno da bude dovoljno satelita u orbiti, odnosno dovoljno e, resivera. I onda možemo definirati u gdje se zrakoplov nalazi u tom trenutku. Nažalost, što se tiče MH370, naš satelit nije bio dovoljno blizu da bismo to mogli učiniti. Zatim spomenuto je također upravljanje e, prometom u svemiru, spomenuto je i otpad, dakle imamo velik broj e, čestica koje su opasne i za satelite. Isto tako imamo i neke stare satelitske sustave. A ponekad e, se pojavljuje situacija da nam dolaze neka tijela iz svemira blizu, dakle meteoriti ili slično i e, mi možemo biti e, bolje spremni na to u budućnosti da bismo izbjegli katastrofe. Zatim imamo koncept zaštite kritičke infrastrukture, dakle i u slučaju krize moramo imati prevenciju, ali potrebno nam je također i upravljanje kriznim situacijama moramo uzeti u obzir sve aspekte u ovome krugu da bismo imali e, održive sveobuhvatne aktivnosti u području e, obrane i sigurnosti. Europska svemirska agencija radi na razvoju e, koncepta, također potpisujemo sporazume sa Europskom obrambenom agencijom, sa Europskom komisijom, Imamo e, široku mrežu, spomenuli smo i japansku agenciju, također imamo snažne veze s Amerikancima, s NASom, imamo i dobre odnose sa e, ostalim e, državama koje su prisutne u svemiru, tako da možemo koristiti tu mrežu. Imamo i obučene ljude koji mogu raditi ono što im kažemo. Također imamo i e, sustav kontrole, sigurnosne kontrole, imamo potrebnu tehnologiju, imamo instrumente. Spomenuli ste Nordvik, isto tako pristup svemiru kroz Ion i Viga i imamo arhivsku e, službu, dakle imamo e, arhivske materijale, što je važno da možemo usporediti situaciju prije sa sadašnjom situacijom. ISA također, e, ESA također može imati svoju ulogu, dakle u području obrane i sigurnosti Europi. Dakle, jedna politička poruka za kraj. Imamo Europsku uniju, ja sam sada imam 60 godina i odvijek sam sanjao o Ujedinjenim državama Europe. Znam da je sada taj san malo daleko, ali ono što bismo trebali činiti jest da imamo ujedinjeni prostor u Europi i to trebamo učiniti ujedini svemir u Europi. Dakle, svi akteri koji su uključeni u to, kao što je Europska obrambena agencija i drugi, već rade na tome i mislim da moramo raditi na tome za potrebe europskih poreznih obveznika i sigurnosti u Europi. Hvala na pozornosti. Hvala vam najljepše na vašem izlaganju. A sada bih eh, htjela pitati gospodina Zdrojevskog, želi li on nešto reći o ovom izlaganju, imali pitanje i komentara. Hvala vam. Svi e, elementi o kojima je e, glavni direktor agencije e, govorio su važni, a ono što agencija čini je, ključ, je ključno za uspjeh Europe u ovom području. Međutim, imam jedno pitanje o jednom nesporazumu. Ja sam dobio informaciju da e, trošak vođenja Galilea e, prelazi e, određena sredstva, prelazi e, proračun. A mislim da se da je do razlike došlo zbog razlike u materijalnim troškovima i informacija koje smo dobili od zelenih. Mislim da se sad radi o iznosu od nešto više od 11 milijardi eura, ali čuo sam informacije da je zapravo e, prognoza stvarnih troškova sada 14 milijardi. E, hvala gospođa Van, e, Van Neuhozen. Izvolite. Hvala vam lijepa. Hvala vam što ste došli i što ste nam dali pregled svih mogućnosti koje nam pruža svemir. U pravu ste kad kažete da svi podaci koje nam pruža svemir su vrlo vrijedni i ako je e, ako su informacije zlato, onda je svemir naš novi rudnik zlata. Naravno, potrebno je dodatno investirati, ali ja imam pitanje o, dvojnoj, o tehnologiji za dvojnu uporabu. U nekim zemljama, primjerice u Kini, u SAD-u, ne postoji zapravo distinkcija, zato što je sve u istom košu. A mi u Kopernikusu imamo... A, taj e, ideal e, potpune e, upotrebivosti i otvorenog dostupa, pristupa podacima, ali to naravno nepovoljno utječe na sigurnost. Kako se Europa može nositi s ovime, sa distinkcijom između E, sigurnosti i obrane i s druge strane komercijalne uporabe e, podataka. Kako da se nosimo s tim e, konfliktom? Hvala. Jučer smo na sastanak pod odbora primili japanskog veleposlanika i predsjednika instituta za vanjske odnose e, iz Japana. oni su nam predstavili novo japansko zakonodavstvo o sigurnosti i miru. Isto tako govorilo se o područjima suradnje između Europske unije i Japana, govorilo se dakle o sigurnosti, ali i e, konkretno o svemiru. Moje pitanje se odnosi na e, moguću suradnju za uspostavljanje autonomnih europskih kapaciteta za lansiranje. Znam da je to škakljivo pitanje, ali budući da je došlo do raznih poteškoća sa lansiranjem satelita u posljednjih nekoliko godina, možete li nam molim vas reći postoje li neki planovi, e, posebice možda u suradnji sa Japanom. E, I sada vam dajem riječ. Hvala vam e, mnogo na ovim pitanjima. Prije svega što se tiče pitanja koje se odnosi na trošak Galilea. Nažalost vam moram reći da brojke koje ste vi naveli nisu konačne brojke, zato što ako se tome propisno pristavljaju, stupi, Galileo je jedna trajna aktivnost. Investicije su počele 60. godina, a još uvijek u to investiramo. Znači ne možete reći e, postavili smo sustav i to je gotovo. E, za Galileo su nam potrebni sateliti, to je prva stvar, a ti sateliti imaju ograničeni životni vijek u svemiru što znači da svi već razmišljamo o sljedećoj generaciji satelita i onoj generaciji iza sljedeće generacije, zato što sljedeća generacija će biti više manje identična, ali ona generacija koja će nastupiti nakon ove sljedeće generacije će biti e, naprednija. Zato vam e, ne mogu dati e, potpuno jasne, jednoznačne informacije u pogledu brojke i u pogledu datuma E, možda možemo kasnije e, porazgovarati o ovome, možda vam dati, mogu dati neki e, generalni pregled. Zatim što se tiče dvojne uporabe, hvala vam isto tako na tom pitanju. Što se meni osobno tiče, sigurnost i obrana su civilne aktivnosti. Tu se radi o zaštiti našeg društva, našeg zajednica. tu se ne radi o ratovanju. znači sve se e, može koristiti za pozitivne i negativne svrhe. I mi kao Europska svemirska agencija uvijek smo vrlo oprezni i pazimo da se naši proizvodi koriste u mirnodopske svrhe, u mirovne svrhe, ali e, da se razumijemo, ja mislim da je sigurnost e, ima mirovnu e, svrhu, a sada se o tome raspravljaju u okviru vijeća. Zatim što se tiče otvorenog pristupa i je li to kontradiktorno aspektu dvojne uporabe, mogu vam reći da je otvoreni pristup E, zapravo ograničen. To znači da ne dijelimo besplatno podatke svih naših satelita i sve druge podatke bilo kome. Ali e, politika e, dijeljenja podataka je vrlo važna u području industrijske suradnje i zato se ja zalažem za otvoreni slobodni pristup, a što se mene tiče to nije protivno e, civilnog e, i, civilnoj mirovnoj upotrebi. Naravno ti e, podaci se mogu koristiti na dva različita načina, kao što je slučaj s Galileom. Znači imate službu i element koji je dostupan javnosti i onaj koji je reguliran. Zatim, e, treće područje kojeg ste se dotakli je bilo e, autonomni pristup svemiru od strane Europske unije. E, ja kao inženjer moram reći da moći nešto učiniti je dobro, a imati dvije mogućnosti da nešto učinite je još bolje posebice iz e, perspektive sigurnosti. Naravno, mi možemo lansirati e, u suradnji s Japanom, isto tako možemo lansirati u suradnji sa američkim lansirnim e, postajama i evo pred dva dana smo lansirani, lansirali uz pomoć ruskih kapaciteta. Naravno, to je moguće, ali europska autonomija kad se radi o pristupu svemiru jest e, od velike važnosti u vremenima krize. Jer ako dođe do situacije gdje druge zemlje pokušavaju ostvariti monopol, ispali ste iz tvrtke. I e, sada e, postoje nova lansirna obitelj, AN62 i 63. Radi se o novoj generaciji koja je mnogo jeftinija, gdje smo potpuno konkurentni na globalnom tržištu i to će nam omogućiti da e, osiguramo autonomni pristup e, e, svemiru. Hvala vam. Sada je, sad ću još dati riječ gospođi Ajali Sender. Hvala vam lijepa. Htjela sam zahvaliti e, gospodinu Werneru, glavnom direktoru Europske svemirske agencije. Hvala vam na svim ovim informacijama, vaše izlaganje zaista bilo vrlo zanimljivo. U izvješću o kojem smo malo čas raspravljali, o, u izvješću gospodina Zdrojevskog, e, govori se o e, NATO-u i e, htjela bih čuti vaše stajalište o suradnji između Europske unije i NATO saveza zato što e, to je kontroverzno pitanje koje predstavlja neke rizike. I E, nedavno smo posjetili e, sjedište operacije EUNAFOR MED u e, Rimu i tamo smo razgovarali isto tako o upotrebi satelitskih sustava Europske unije. Imate li vi možda u agenciji neku jedinicu koja se konkretno bavi razvojem satelitske potpore ovakvim operacijama. To bi bilo neko područje u kojem bismo mogli, u kojem je mjesto za inovacije. Znači danas smo već razgovarali o satelitima i uvijek razgovaramo o Galileju i pitanje financiranja je pitanje koje se uvijek poteže. To je nažalost e, slučaj sa svim europskim projektima. E, nažalost, e, voljeli bismo možda biti ambiciozni, ali imamo ta ograničenja. A e, isto tako vi ste spomenuli nove nosače raketa. E, znači za e, sustave za lansiranje satelita. Koje bi bio vaše stajalište kako bi se europska strategija trebala kretati u tom području? Izvolite odgovoriti na pitanja. Hvala. Prije svega što se tiče Europske unije i NATO-a i te suradnje, e, ja sam e, predsjednik Europske svemirske agencije, mi smo međuvladina organizacija, mi nismo dio Europske unije, međutim, mi s Europskom komisijom e, imamo sporazume, posebice u području Kopernikusa i Galileja, isto tako trenutno radimo na tome kako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 dobijemo jedinstvenu europsku svemirsku strategiju i politiku. Mislim da e, porezni obveznici neće imati razumijevanja za različite strategije. Znači ili nam treba jedinstvena politika, jedinstvena strategija ili ćemo e, morati se suočiti sa velikim e, javnim raspravama koje bih htio da izbjegnemo. I zato vam mogu govoriti o odnosima s komisijom. Imamo dobre komisije sa komisijom, ali ne usudim se govoriti o odnosima između NATO-a i Europske unije. Zatim govorili, pitali ste što, kako mi možemo pridonijeti, mi možemo pridonijeti sa svojim kompetencijama u pogledu navigacije i nadzora, ali isto tako i komunikacija. Govori se o satelitskom programu za europsku vladu, za e, E, Europsku uniju, znači govsat.com i mi možemo e, tu dati svoj doprinos, naravno u bliskoj suradnji sa komisijom. Mislim da je to vrlo dobar projekt. A zatim što se tiče financijskih aspekata o kojima govorite, naravno da mi e, imamo različite izvore financiranja. Prije svega od država članica dobivamo financiranje za određeni određena sredstva koja su često vezana za konkretne projekte. A sada isto tako imamo i dodatna sredstva iz Europske komisije. I važno je shvatiti kako to funkcionira ako države članice Europske svemirske agencije, kojih imamo 22, znači 22 države članice ESE, 20 eh, eh, europskih članica plus eh, Švicarska i Norveška. Od njih dobivamo sredstva i neke zahtjeve na visokoj razini. Oni su znači programska tijela za naše projekte, a mi smo operativa za te projekte. A što se tiče komisije, odnos je vrlo simetričan. Znači komisija određuje e, zahtjeve na visokoj e, razini, oni e, su programsko tijelo, a mi smo voditelj programa operativno upravljamo svim tehnološkim aspektima. A zatim što se tiče financiranja kojima govorite, to dijelomično dolazi kroz vas i kroz komisiju, a s druge strane to dolazi kroz direktno od država članica. E, što znači da mi uvijek pokušavamo provoditi projekte za koje dobivamo izravnu potporu od država članica, e, jer ja ne mogu zatražiti novce, a zatim činiti s njima što želim, jer to je u protivnosti e, s pravilima ESE. Znači uvijek je financiranje vezano uz konkretne projekte. Direktore, hvala vam lijepa što ste sama podijelili ove sveobuhvatne informacije i objašnjenja i hvala vam na odgovorima. Oprostite samo još e, nešto da dodam, e, da vam ilustriram situaciju. U Europi novac koji se troši na, e, na svemir odgovara trošku koji potroši svaki građanin Europske unije za 10 litara goriva godišnje. Znači, ono što gra, svaki građanin potroši godišnje na 10, odnosno ono što svaki građanin potroši na 10 litara goriva, toliko se godišnje troši na svemir. Hvala vam na ovoj marketinškoj poruci. A, e, mi se radujemo e, suradnji u budućnosti, isto tako radujemo se slanju našeg izaslanstva u Nordvik i Isto tako e, se radujemo danjem radu na izvješću na vlastitu inicijativu u svemirskim kapacitetima. Najljepša vam hvala. A sada imamo li što za dodati po točku razno? Ako ne, mogu vas obavijestiti da se, e, će se naše, na sljedeći sastanak održati 3. ožujka, a time mogu i zaključiti ovaj današnji sastanak. Hvala.